Good afternoon, colleagues, and uh, welcome to this joint meeting of the... Dobar dan, kolege. Pozdravljam vas na zajedničkom sastanku odbora DEVE i ENVI. Lijepo je vidjeti vas u ovom broju, na ovom važnom saslušanju, ali prije nego što počnemo sa tim, molim vas za strpljenje na dvije minute molim kolege iz odbora 9 da usvoje izmijenjeni dnevni red. E, tako da možemo danas popodne odmah početi sa saslušanjem u redu. Hvala lijepa. Dakle, sve točke koje su bile predviđene za danas ćemo odraditi sutra u 10.30 na sastanku odbora 9. Dobrodošli, jako mi je drago što mogu pozdraviti gospodina Javora, potpredsjednika e, odbora Envi i našeg, našeg moderatora koji će moderirati ovo saslušanje o temi koja će biti vrlo važna u sljedećih nekoliko mjeseci. U rujnu eh, imamo jedinstvenu priliku da eh, učinimo nešto po pitanju održivog razvoja, spajanje tih eh, tema održivi razvoj i pomoć za razvoj je izuzetno važna. Sljedećeg mjeseca u Adisa Bebi naš odbor radi na e, pripremi konferencije o razvoju koja će biti izuzetno važna kao priprema za e, UN summit koji će se držati u rujnu. E, surađujemo sa odborom ENVI na pripremi Pariške konferencije o klimatskim promjenama koja će se održati u prosincu. Ono što je važno u sljedećih šest mjeseci je kad pogledamo sve te konferencije, važno je da, ih da se one povežu e, kako bismo na taj način ustanovili, osnovali jedno globalno partnerstvo. Morat ćemo dakle usko surađivati e, među odborima. E, znam da i povjerenici e, usko s nama surađuju, vrlo mi je drago što je s nama danas povjerenik Vele. Komisija, dakle, vrlo usko s nama surađuje, gospođa Mogherini to koordinira. Danas imamo ovdje vrlo uvažene paneliste i jako se veselim e, njihovim prezentacijama i izlaganjima. sada riječ dajem gospodinu Javoru iz odbora Envi. Hvala lijepa dragi povjereniče, gospođo predsjednice, panelisti, kolege, kao potpredsjednika odbora ENVI. Vrlo mi je drago e, što e, se održava ove, ovo saslušanje zajedničkog, e, zajedničko saslušanje odbora ENVI i DEVE ideja održivih ciljeva rođena je 2012. E, kao nastavak milenijskih ciljeva kako bi se utjecalo na globalni razvoj i kako bi se razvio e, jedan set e, univerzalno primjenjivih ciljeva za održivi razvoj. Ja vjerujem da je to vrlo važno i zapravo čini, e, predstavlja kraj prethodne prakse gdje smo imali dva odvojena diskursa, jedan o razvoju, a drugi o održivosti. Vjerujem da je održiv, da su ciljevi e, održivog razvoja UN-a da su e, pojasnili da je da više nema održivosti bez razvoja, niti razvoja bez održivosti. Imamo sada jedan jedinstveni diskurs i moramo naći rješenja za obje strane te medalje. Ovo saslušanje se održava u pravi čas, 2015. je ključna e, godina za održivi razvoj imat ćemo važne konferencije e, UN-a i na EU razini. Imamo pregovore o e, klimatskim promjenama i Parišku konferenciju, internacionalnu konferenciju o financiranju razvoja Evropsku godinu razvoja 2015. i e, Evropsku dugoročnu politiku suradnje na razvoju. Dakle, perspektiva e, koju slijedimo je jasna i zato mislim da je ova rasprava koju ćemo održati danas e, se održava u pravi trenutak i da je vrlo važna. Jedan od najvažnijih e, te, jedna od najvažnijih tema ove godine je hoće li e, održivi razvojni ciljevi biti konačno usvojeni, a i Europski parlament, odnosno Europska unija kao takva imaju važnu ulogu pritom. E, zato nam svima želim vrlo plodonosnu i ugodnu konferenciju danas i nadam se da će ova konkurencija doprinijeti e, započinjanju nove ere održivog razvoja, dakle razvoja koji će biti doista održiv za ovu i buduće generacije. Hvala lijepa. Kolege, e, vidite iz dnevnog reda da ćemo imati tri dijela. Prvi dio je ulozi Europske unije u e, održen e, globalnom razvojnom okviru za razdoblje nakon 2015. Zadovoljstvo mi je sada dati riječ kolegi Davoru Štiru. Hvala lijepa Linda, dobar dan svima. Želim vas e, toplo pozdraviti na ovom prvom panelu e, ovog saslušanja. Danas su sa nama E, povjerenik za razvoj Karmenu Vela, gospođa Amina Mohamed koja je e, posebni savjetnik e, glavnog tajnika UN-a za planiranje razvoja i gospodin Klaus Rudišhauza iz glavne uprave DEVCO. Trebali bismo završiti do 16.45. Svaki panelist će nam govoriti desetak minuta, a potom ćemo imati i vremena za pitanja, odnosno za raspravu. Moja uloga kao moderatora bit će u tome da pokušam usmjeriti pitanja kako bi rasprava bila e, plodonosna, a i da održimo E, vremenski, zadani vremenski okvir. E, naši e, predsjedatelji iz odbora Deve i Envi dali su već uvod i ja ću samo postaviti neka pitanja, a to je gdje smo mi sada u procesu međuvladinih pregovora Eh, i iz perspektive unutar EU, ali i kako se na ulogu Europske unije gleda izvana, iz pozicije UN-a i međunarodne zajednice, kako se pripremamo i kakve, su, kakve eh, učinke će imati zaključci vijeća eh, na konferenciju u Addis također i za summit u rujnu. Dakle, mnogo pitanja Naravno da ćemo najprije saslušati sad one koji su doista ključni dionici. Najprije ću riječ dati povjereniku e, Karmenu Veli. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Davore, hvala Linda, hvala i Benedikt, hvala što ste me pozvali. E, zadovoljstvo mi je biti ovdje, vrlo sam zahvalan na ovom pozivu na zajednički sastanak odbora DV i Envi. Kao što mi je Davor rekao, e, mislim da je ovo prva ovakva inicijativa u posljednjih nekoliko mjeseci. Ova godina, 2015. E, međunarodna zajednica ima jedinstvenu povijesnu priliku da promijeni svijet, da e, si da krene onim što je glavni tajnik UNA nazvao putem prema e, dostojanstvu. Dakle, e, putem kojim ćemo zaštititi e, stanovnike ovog planeta i sam planet. Imat ćemo konferenciju u Addis Abebi, u New Yorku i u Parizu. Tri događaja, ali samo jedna šansa, jedna jedina šansa da se suočimo sa izazovima koji stoje pred svijetom danas to je šansa koja će e, oblikovati to kakav će biti naš svijet sutra. U ovom kritičnom trenutku to je vrlo važno. U proteklih 15 godina postigli smo značajan napredak prema postizanju milenijskih ciljeva. Danas se lako može zamisliti djevojčicu koja e, je koja ide u školu u nekad E, nerazvijenom području, međutim ona danas ima e, električnu struju, čistu vodu i njezina obitelj više ne živi u siromaštvu. E, to je ukratko upravo predstavlja socijalno pravo na obrazovanje, pravo na čistu vodu i gospodarsko pravo da se izađe iz života u siromaštvu. Nema boljeg primjera za ova tri stupa održivosti. Ali to, tu se ne radi samo o ta tri stupa, radi se i o međusobnoj povezanosti među njima. Ta djevojčica ide u školu zato što više ne mora hodati pet kilometara da bi do, e, donijela čistu vodu za svoju obitelj, može ići u školu jer njezina obitelj više ne živi u siromaštvu e, i ona sada hoda putem prema dostojanstvu kako je to nazvao glavni tajnik un e naš odgovor sada mora biti da radimo na tim stupovima kako na me, njihove među povezanosti među njima e, milenijski ciljevi su nam pokazali da to možemo učiniti. E, ova agenda za razvoj nakon 2015. mi tu sad govorimo o jednom daljnjem razvoju. Više ne govorimo samo o smanjivanju siromaštva ili o promoviranju e, zaštite okoliša. U, na samitu u Rujnu globalni e, lideri će e, morati biti potpuno, će morati preuzeti obaveze za e, postizanje tih ciljeva u korist budućih generacija. To je doista jedan, jedan doista ambiciozan i transformativni poduhvat. I radi se o tome da se sad to i provede do 2030. To je vrlo ambiciozan plan koji dijeli, ja to znam, i Europski parlament – i mogu reći da smo mi e, u komisiji vrlo zahvalni na vašoj podršci. Pitanje je sada kako možemo osigurati da svi skupa uspijemo postići ono za što smo se obavezali. E, agenda za, posljed, za razvoj nakon 2015. je univerzalna agenda. Sve zemlje će morati snositi svoj dio odgovornosti za postizanje tih ciljeva i unutar svoje zemlje i globalno. Ta zajednička odgovornost je e, od ključne važnosti i novo partnerstvo koje se temelji na e, mobilizaciji svih dionika na svim razinama bit će od ključne važnosti za postizanje te naše zajedničke vizije. Izazovi s kojima smo suočeni e, moraju biti E, s njima se moraju suočiti sve vlade i iz zemalja u razvoju i iz e, brzo rastućih gospodarstava i mora se naravno u njihovo postizanje uključiti i privatni sektor i društvo u cjelini e, sve je dakle ono što je od bitnog značaja je učinkovita implementacija naravno popraćena e, odgovarajućim financijskim sredstvama i politikama. Evropska unija je to vrlo jasno izrazila u e, zaključcima vijeća. Imati prava sredstva za e, implementaciju kao što je razvojna pomoć je od ključne važnosti. Omogućiti taj razvojni okvir znači pretvoriti u tu viziju za period nakon 2015. u stvarnost. Zato nam je potrebna, potreban jedan pomak u, prema većoj koherenciji naših politika na svim razinama. Potrebno nam je jedno dublje razumijevanje e, na koji način e, je borba protiv siromaštva i postizanje tih ciljeva na koji su način međupovezani. E, siromaštvo ima negativne posljedice na ljudsko zdravlje i na okolište, e, na okoliš. Potrošnja fosilnih goriva iznosila je 200 milijardi eura u 2010. Samo zamislite koliko bi taj novac mogao učiniti u borbi protiv siromaštva, osobito e, kad se ima e, na umu da te e, da ti novci nisu otišli siromašnima na ovaj način mi možemo uštediti troškove i povećati prihode. Na primjer, investirajući u, u, u e, opskrbu čistom vodom često omogućuje velike koristi, osobito naravno za zdravlje. Drugi primjer je posvećenost Europskoj uniji borbi protiv trgovine divljim životinjama u suradnji sa svojim globalnim partnerima. Ova od ove borbe neće imati korist samo naš okoliš, nego će se i osigurati da se prihodi od tih e, ilegalnih aktivnosti ne upotrebljavaju za e, druge ilegalne aktivnosti i za korupciju. Dakle, od toga će imati korist i dobro upravljanje i vladavina prava. Evo, ti primjeri pokazuju zašto je važno da sada razgovaramo o načinama, načinima implementacije, o financiranju, o financiranju i e, harmoniziranju naših politika. Uz to moramo raditi e, na jedan usklađen način uz visoku razinu ambicije e, e, ambicioznosti. Konferencija u Abisabedi može nam dati jednu e, osnovu za konferenciju u rujnu u New Yorku i potom u prosincu u Parizu. Mi želimo vrlo ambiciozne rezultate svih ovih konferencija jer e, slabi rezultati jedne konferencije mogli bi podrivati rezultate drugih konferencija. E, ministri e, zemalja članica su do sada postigli dosta time što su razvili zajedničku poziciju Europske unije. Ta pozicija o održivnim razvijenim ciljevima nakon 2015. priznaje da se radi o velikom izazovu u borbi protiv klimatskih promjena, a, a također i u e, pomoći za razvoj. Mi ćemo nastaviti e, raditi na našoj zajedničkoj poziciji kako bismo mogli postići trostruki cilj koji sam ranije spomenuo. Europska unija je spremna odigrati svoju ulogu u implementaciji agende za period nakon 2015. i kroz svoje vanjsko djelovanje i kroz svoje unutarnje politike i unutarnje djelovanje. Mi već razmatramo kako osigurati koherentnost naših politika između ciljeva za e, održivi razvoj i e, održivog e, rasta europskog gospodarstva i stvaranja novih radnih mjesta već ima dobrih primjera za to koji se dobro uklapaju u tu agendu za period nakon 2015. E, dalje se odvijaju konzultacije o tim temama, ja vas pozivam da sudjelujete u njima i da e, u njih uključite i svoje birače. A to me dovodi do e, održivih razvojnih ciljeva koji su srž agende E, za period nakon 2015. Oni bi, na njih se moralo gledati i njih bi se moralo implementirati kao jednu integriranu cjelinu. Osim te provedbe bit će, morat ćemo e, pratiti naš napredak i morat ćemo e, odgovarati o tom postizanju održivih ciljeva Dakle, moramo preuzeti svoje odgovornosti, moramo stimulirati e, aktivnosti. Pritom moramo imati jedan zajednički globalni razvojni okvir koji obuhvaća na sveobuhvatan način sve e, sredstva i sve ciljeve na regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Transparentnost i uključivanje svih dionika bit će od ključne važnosti. Europski parlament će također igrati ključnu ulogu u osiguravanju da Europska unija bude odgovorna i preuzme svoj dio odgovornosti. Ove godine će te tri konferencije biti e, bitni koraci napred. Postoje i drugi forumi koji će, koji će pratiti i mjeriti naš napredak u ostvarivanju ove agende. Ali na ovim forumima na visokoj političkoj razini e, e, moraju se postići odgovarajući sporazumi i zato moramo osigurati da se tu e, osigura pravi input i da se na njih privuče ministre E, i e, za ministar za održivi razvoj i svake četiri godine šefove država i vlada. Samo na taj način možemo zadržati zamah kako bismo postigli te ciljeve do 2030. To je jedan od glavnih razloga zašto se veselim sudjelovanju na e, političkom forumu u srpnju Addis Ja se nadam da mogu računati na, evropski, na e, podršku Europskog parlamenta na tom putu koji je pred nama samo. Na taj način ćemo moći osigurati da e, put prema dostojanstvu postane put koji ćemo e, proći skupa. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa, zahvaljujem povjereniku na sveobuhvatnom pregledu stanja u području zaštite okoliša i suzbijanju siromaštva. Zapravo to su sve tri dimenzije održivog razvoja. Idemo sada dalje, no prije toga vidim da imamo uistinu veliku posjećenost. Neki čak i stoje, a imamo još slobodnih mjesta ta mjesta su doduše rezervirana, ali mislim da nema smisla da stojite na nogama, imamo slobodnih mjesta. Dakle, možda ovdje u prvom, u drugom i trećem redu možete slobodno zauzeti ta mjesta. Možemo sada nastaviti riječ Amina Mohamed, posebna savjetnica glavnog tajnika UN-a vezano uz razvojno planiranje nakon 2015. godine. Vi ste bili uključeni u pripremu dokumenta glavnog tajnika UN-a. To je jedan sažetak koji služi kao osnova za trenutne pregovore. Imate mnogo iskustva kao posebna savjetnica predsjednika Nigerije o provedbi milenijskih razvojnih ciljeva, tako da ćemo rado čuti e, vaše iskustvo. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, svima, dame i gospodo. Uistinu mi je veliko zadovoljstvo što sam ovdje s vama. E, oni koji prate naše pregovore o financiranju za razvoj znaju da smo e, pokušali zadovoljiti rok koji je bio petak, međutim nismo uspjeli tako da pregovori su još u tijeku, a to je sastavni dio ovoga programa. Hvala dakle još jedan put na pozivu. E, to je uvijek dobra prilika da se mobilizira dodatna potpora za posao na kojem još uvijek radimo. Već dio vremena u posljednje tri godine smo pokušali odgovoriti na brojne izazove i želje i ambicije svih e, koji su koji žele da dobijemo program koji će dati rezultate. A to je da uistinu možemo postići da održivi razvoj zaživi. O tome se govori od 1992. godine, a 2012. godine je to koncept koji je uistinu sazrio i cijenim rad e, Evropske unije, jer prije dvije i po godine je ovo bila vrlo zahtjevna tema, bilo je vrlo teško objediniti razvoj i zaštitu okoliša na način koji bi bio dosljedan i koji bi poslužio kao osnova za daljne partnerske odnose. Čestitam svima na e, zaključcima vijeća i svibnja ove godine, posebno na globalnom partnerstvu, to su, to su ključne sastavnice i to je nešto što se također odražava i e, vidljivo je i u našem radu u Njurku. Kao što je rekao kolega Vela, ovo istinu jest povijesni trenutak ove godine kada se neke stvari moraju dogoditi. Ove tri aktivnosti se vjerojatno neće ponovno dogoditi istovremeno e, gdje moramo vidjeti kako se riješiti siromaštva, imati ključevi rast i naravno pobrinuti se za našu planetu na način da imamo program za održivi razvoj, da dogovorimo taj program, da imamo instrumente za njegovu provedbu na temelju Monterea i Dohe i nešto što je u skladu sa univerzalnim programom. U posljednjih nekoliko sastanaka smo razgovarali o pitanju siromaštva i to proširenje u jedan univerzalni program znači da uistinu želimo e, želimo imati dakle službenu pomoć za razvoj ali isto tako i ostale resurse e, kako bi e, sve to moglo funkcionirati. Mi smo radili na temelju milenijskih razvojnih ciljeva, mislim da toga nije bilo, ne bismo mogli sada razgovarati o novim integriranim ciljevima, no mislim da smo sada uistinu odlučili otići korak dalje. E, dakle, nećemo se baviti samo nekima, a ne i drugima. Dakle, mi želimo da se uključe svi. Ako netko, ako netko kritizirao e, milenijske razvojne ciljeve, onda je glavna kritika bila upućena na koncept, eh, vezano s koncept vlasništva. Dakle, ne samo da su sada države članice uključene, nego i dionici, akademska zajednica, nevladine udruge, dakle, uistinu imamo jednu situaciju bez presedana. I većina tih ambicija zapravo je već ugrađena u dokumente kojima raspolažemo i kako to učiniti kada imamo 193 države koje pregovaraju. Vidjeli smo posljednji nacrt teksta za razdoblje nakon 2015. godine. Ovaj dokument, e, dakle, pitanje kako uopće zadržati, zadržati tu razinu ambicija u ovom dokumentu. U posljednjih nekoliko tjedana slušali smo pregovore između 193 države i s obzirom na to koliko su velike ambicije, e, moglo dogodila se situacija u kojoj bi se moglo dogoditi da se sve svede na eh, najmanji zajednički nazivnik, međutim eh, eh, ipak se pokušao postići ta razina ambicija koja se očekuje izvan Njurka. U srpnju će također biti jedan odlučujući trenutak kada će se E, kada će se raditi na programu, zatim u rujnu će se govoriti o financiranju, no mislim da će isto tako biti zanimljivi sastanci u Nimi i Parizu. Dakle, riječ je o konferenciji stranaka u Parizu, e, gdje bi trebalo isto tako nešto poduzeti vezano uz izazove koje se tiču klimatskih promjena. To je sastavni dio programa za održivi razvoj. Kristina Figera i ja često razgovaramo o tome kako su razvoj i zaštita okoliša dvije strane iste medalje. I uistinu e, želimo e, se baviti pitanjem kao što su suzbijanje siromaštva i e, klimatske promjene unutar ovog programa. Isto tako imamo vrlo kompleksna pitanja koja su međusobno povezana i kada smo počeli pregovore o novom programu, mislim da je sada situacija gora nego što je bila. Dakle, mi stalno pokušavamo oblikovati jedan program koji bi bio u skladu sa izazovima. E, danas su e, aktualna pitanja i migracije u Europi i dakle kod rješavanja migracijske krize u ovom trenutku u programu uistinu želimo riješiti uzroke e, migracija kako bi se kako bi se preokrenuo taj trend prisilnih migracija, onda kako bismo mogli postupiti, odnosno e, zabaviti se pitanjem planiranih migracija. Zatim nezaposlenost mladih, e, vidimo da se ovdje govori o budućim naraštajima i drago mi je da ovdje vidim predstavnike tih budućih naraštaja. Nezaposlenost mladih e, je uistinu dosegla rekordnu razinu danas e, svugdje u svijetu. I to je pitanje koje treba riješiti. E, što se tiče izazova u ovom programu, trebamo pokušati odgovoriti ne na ono što nam je svima poznato, nego ono što nam nije poznato, zato što nismo posvetili E, pažnju nekim uzrocima. Mi sada jesmo sigurno na raskrižju, i možemo nešto poduzeti kako ova generacija ne bi završila u siromaštvu, no isto tako trebamo i provesti neke aktivnosti na području zaštite okoliša i mi želimo da ovi ciljevi budu ambiciozni i želimo da se čelnici uistinu da preuzmu odgovornost. Zatim i Papa je također progovorio o nekim od ovih pitanja. Evo, o tome se govorilo i na nekim drugim forumima. Tako da zapravo mi jesmo optimistični, nadamo se da ćemo, da ćemo doći do tog puta dostojanstva i da ćemo korak po korak u tom prijelaznom razdoblju moramo biti svjesni da su milenijski razvojni ciljevi posao koji nije dovršen, no da ćemo uspjeti svejedno e, imati jedan sveobuhvatni pristup. I na kraju nešto o izazovima i kako stoje pregovori kada je riječ o financiranju razvoja. Dakle, to je nešto što još traje. E, svi se slažu da nam treba jedan e, dokument koji ćemo iz Njurka poslati na konferenciju ADIS Mislim da su svi tome posvećeni, ali postoje neki uistinu značajni izazovi. Primjerice, što učiniti sa pitanjem poreza. Već dugo imamo imamo informacije o tome, dakle kakve ćemo mehanizme uspostaviti kako bi se kako bismo se mogli u sljedećih 15 godina nositi s tim izazovima. Infrastruktura je također sastavni dio onoga što nam treba. Ja u Nigeriji, e, dakle, kada sam radila posljednjih 15 godina na milenijskim ciljevima, ono što nam je nedostajalo je bila infrastruktura. I e, to su uistinu bili veliki troškovi e, kada smo pokušali napraviti procjenu troškova za milenijske razvojne ciljeve, upravo zato što nije bilo infrastrukture. Kako ne uračunati cestovnu infrastrukturu, vodoopskrbu i tako dalje, ako želite e, e, povezati e, obrazovni sektor i te poljoprivredu i privatni sektor. Dakle, tu su sve bitna pitanja, tako da nam infrastruktura treba ne malo po malo, nego uistinu tako da možemo preobraziti gospodarstvo. koja je platforma koja će omogućiti da imamo resurse koji su nam potrebni dugoročno i u velikom broju slučajeva ne govorimo samo o zastarjeloj infrastrukturi, nego i o novoj infrastrukturi ili u slučaju ili u nekim situacijama e, u potrebi da se obnovi infrastruktura zato što je došlo do razaranja infrastrukture slijedom nekog sukoba ili prirodne katastrofe. Isto tako moramo vidjeti i e, e, što učiniti sa infrastrukturom u smislu u smislu energetike i e, što učiniti kako bi se prešlo sa fosilnog goriva na obnovljive izvore energije. Zatim trgovina se također pravila kao jedna bitna tema. E, na koji način e, učiniti pravila jednakijima tako da svi imaju zapravo koristi. To je bila jedna rasprava koju jučer nisu zaključili kada sam ja otišla iz Njurka, svi prepoznaju napredak koji je ostvaren u odnosu na dvije i po godine kada nitko nije želio razgovarati o pitanju službene pomoći za razvoj. Mi se borimo sa rokovima i sa ambicijama i sa najmanje razvijenim zemljama, ali mislim da ćemo se uspjeti dogovoriti vezano službenu pomoć za razvoj do kraja godine. Zatim isto tako mehanizam za reviziju. U neobvezujućim odredbama. Ono što je bitno jest da naše vlade i e, poslovni sektor i svi dionici da, da, budu, da, da budu odgovorni za svoj dio posla. E, tako da se taj postupak revizije e, usmjerava na to da se zemlja omogući da dostave potrebne podatke kako bismo dobili statističke podatke koji su pouzdani, na koje se možemo osloniti i zahvaljujući e, tim pokazateljima da nitko ne bude izostavljen. Isto tako regionalna tijela, institucije moraju imati veću ulogu u izradi sažetaka kada dođemo na globalnu razinu izvješćivanja. Dakle, imamo tri razine izvješćivanja. To je još uvijek nešto što je u postupku, no tenzije koje su postojale i vezano uz financiranje za razvoj pokazale su da nam treba jasan mehanizam za praćenje i za reviziju i dakle to mora biti posao koji će biti integriran ali posvećen. Dakle jedan okvir ali na način da e, u financiranju, u smislu financiranja imamo isto tako potrebne podatke na globalnoj razini. Dakle kao što sam rekla na ovome se još radi ali postoji e, za to e, već opredjeljenost kako bismo imali jedan dovršeni dokument u Addis Bebi. Zatim već sam rekla da smo počeli pregovarati o tim ciljevima nakon 2015 i shvatili smo da ne možemo dovršiti rad na financiranju za razvoj, imamo paralelne procese o kojima se pregovara, gdje nam je potrebna ekspertiza iz država članica, ali isto tako i civilnog društva i, i poduzetnika. No, čini mi se da je, da je koordinacijom omogućeno da se postigne jedna, jedno usmjerenje za te pregovore u uvodnom dijelu ovoga dokumenta gdje se govori o ciljevima i pokazateljima e, također se pokušava držati ambicija od 17 ciljeva. Dakle, očito je da će održivi e, ciljevi biti izazov za sve nas, kako to svesti na e, razinu zemalja, zemalja. I mislim da sam ja u povlaštenom položaju jer sam radila na oblikovanju programa. Međutim, na kraju krajeva ću se vratiti u Nigeriju. Nigerija je imala najteže razdoblje posljednjih 8 do 9 godina, novu vladu koja će se baviti sigurnošću, upravljanjem i infrastrukturu i to ono što se može činiti u mandatu od 4 godine. Mislim da se trebamo podsjetiti da nas demokracija upravo na to usmjerava na osnaživanje institucija kako bismo e, mogli osigurati taj proces demokratske tranzicije i smjene vlasti. E, evo, kolege spomenuo jednu djevojčicu. Ja sam bila e, djevojčica e, u trenutku kada je bila tragedija Boko Haram. Dakle, ja sam bila, imala sam, imala sam, evo, moram priznati kada sam ja, kada sam ja bila djevojčica, da su institucije funkcionirale i sada, evo, predstavljam Nigeriju u UN-u. Međutim, što se danas događa? Dječaci koji nisu rođeni kao teroristi postaju teroristi, e, djevojčice se otima i uistinu je došlo do pogoršanja e, siromaštva u toj zemlji i ne možemo reći da to nije povezano sa klimatskim promjenama. I jezero koje tamo postoji sada je samo lokva. I na taj način se dogodilo da su neke djelatnosti propale kao, kao primjerice, kao što je primjerice ribarstvo. Dakle, mi moramo vidjeti što e, naši mladi ljudi trebaju činiti kako bi im se osigurala budućnost i mislim da će to biti glavni izazov u programu ovih e, održivih razvojnih ciljeva. I to nije samo tehnokratski postupak. Dakle, ekspertiza koju imamo u ovoj dvorani, u našim institucijama, uistinu mora biti kreativna kako bi se vidjelo na koji način ispuniti potrebe različitih zajednica ako želimo da do 2030. godine ovi ciljevi zažive. Dakle, što se tiče ovih 17 ciljeva, znam da se mnogo razgovarali o tome koliko je ciljeva već došlo iz UN-a. Mi imamo kompleksnu situaciju tako da nam trebaju i ambiciozni ciljevi. Svi su ti ciljevi potrebni, oni predstavljaju priliku i svaki od njih predstavlja ulaganje i neke tete jer zemlje neće imati planove za održive razvojne ciljeve, nego će imati vlastite vizije i programe, a ovo će im služiti kao okvir, kao kontrolni popis da vide e, što mogu e, učiniti na temelju ovih zacrtanih ciljeva i ambicija. Ključno je da se pozabavimo nekih od ovih pitanja, da imamo okvire koji će se temeljiti na činjenicama i koji će se moći realizirati. Dakle, više se ba, je naglasak na institucijama, na partnerstvu među institucijama, što treba omogućiti i da se koristi tehnologija. Jer ponikad je potrebno i da političari odrade neka ulaganja pravodobno i da to bude i da podaci budu dostupni. Isto tako moramo moći dobro informirati o našem programu. Ja sam e, veći dio jutra provela sa stručnjacima iz tog područja i kako uopće informirati ljude o održivim ciljevima. To je nešto što u mojoj zemlji niti ne postoji. Kako to učiniti na jedan univerzalan način da to ima smisla ljudima u Europi, u Africi i drugdje. Tako da svi imaju osjećaj da su uključeni u to i da je to nešto što je bitno i što hitno treba učiniti. Dakle, mehanizam za odgovornost je također jedan od e, instrumenata e, koji nam omogućuje da vidimo kako uključiti u rad zastupnike, dionike i e, poduzetnike. Dakle, bitno je da svi ciljevi budu u skladu sa ljudskim razvojem. A ako govorimo o dodatnim funkcijama parlamenta, dakle, pitanje je na koji način vi mjerite uspješnost e, izvršne vlasti i kako se mjere postignuti rezultati. Sada ću nešto reći o provedbi, jer mislim da smo, da sada vidimo da dobijamo neke rezultate. Međutim, u trenutku kada su očekivanja tako visoka, pitanje je kako se posvetiti provedbi jer smo imali velik broj uspjeha, ali bilo je i nekih nedostataka. I treba će nam mnogo različitih vještina i, različite, i institucionalnog restrukturiranja da bismo mogli odgovoriti na ono što imamo u univerzalnom programu. To se odnosi na sve nas, riječ je o globalnom, regionalnom programu i u programu na razini država. Dakle, ja bih eh, se zapitala tko je najranjiviji pripadnik zajednice i to bi mogao biti zapravo test da se vidi koliko se, koliko se toga, koliko se postižu rezultati. Dakle, pitanje je kako bi se ovaj program mogao recimo primjenjivati u Nauru. Univerzalnost je također načelo koje je u skladu sa dosljednostu politika i mislim da je to također nešto što se vidi i u radu Europske unije. I na kraju želim samo spomenuti važnost uloge zastupnika. Vi imate okruženje i vi ste ti koji trebate donijeti zakonodavni okvir kako bismo imali zakonske propise koje će omogućiti ovo što, o čemu mi ovdje govorimo, što će omogućiti djevojčici da ima mogućnost da se školuje ili pak e, da imamo zakonske propise za reformu poreza. Sve to mora biti, e, se treba djelotvorno pratiti i e, mora biti usklađeno sa našim ciljevima. Spomenula sam o tome da nikoga ne smijemo izostaviti. Novi partneri kojima se trebamo obratiti platformi dionika. Dakle, tu su naši izazovi. Obično e, se razgovori među dionicima odvijaju na bilateralnoj razini, dakle s jedne strane civilne društvo, s druge strane poduzetnici. Pitanje je kako sve to objediniti. Znam da se neki boje kakofonije, ali možemo dobiti i simfoniju ako svi poradimo na rješenjima. Znam također da postoji velika doza cinizma i pitanje je kako ćemo svijetu dokazati da, da je to, da je ovo na čemu radimo da će imati uspjeh. Ali ako ako nemamo vjeru to onda, onda koji je uopće poanta ovoga procesa jer e, mi to radimo za milijune ljudi. Dakle, mislim da trebamo isto tako imati bolju komunikaciju između vašeg grada ovdje i glavnih gradova. Jer glavni gradovi će biti zapravo oni koji će, koji će biti nositelji tog programa. Isto tako i e, treba približiti parlamente u regiji, e, jer zastupnici su e, odlučujući faktor u nekim procesima demokratizacije. To osnažuje demokraciju, vladavinu prava i pravdu koja nam je toliko potrebna u sklopu ovoga programa. Mislim da u ovoj, e, posljednjoj fazi možemo uistinu imati osnažiti e, rad na tome da imamo svijet koji će biti dostojanstven, koji će dati ljudima nadu i koji će osigurati međusobno poštivanje i poštivanje za ljudska prava. Amina, thank you very much. You did use a little bit more than... Hvala ti Amina, malo si duže govorila od 10 minuta, ali sve je jako zanimalo ono što, nas, što nam želiš reći, pa je vrijedilo uzeti nešto više vremena za tvoje izlaganje. I naročito si stavila naglasak na kvalitetu institucija, nisi se ograničio na korištenje određenih e, koncepata, već si se vrlo već nam iznijela vrlo praktične primjere iz tvoje zemlje o tome koliko su važne institucije. Sigurna sam da će naš idući gost e, gospodin Klaus Rudihalcer e, nešto reći slično iz svoje perspektive, dakle iz opće uprave DEVKO. Dakle, Klaus, izvoli, imaš riječ. Thank you, chair, and, um... Hvala. A, mislim da ću nakon ovako dva sveobuhvatna izlaganja zbilja moći biti kratak, nakon povjerenika, nakon trage Amine, prije svega mi je drago što danas ovdje imamo prisutna dva odbora i bilo bi dobro da u budućnosti uključimo još i više odbora, zato što ono čemu pričamo obuhvaća sveobuhvatan program i svi znamo da dosljednost politike politika je jedan od e, ključnih načina za provedbu ove agende, a to znači govoriti, dakle baviti se horizontalnim politikama i da se o ovim e, ciljevima treba naširoko raspravljati. Kao što je Amina rekla, sada upravo definiramo pregovore, većina mojih kolega je u New Yorku zajedno sa kolegama iz zemalja članica. Znamo da su ovi pregovori rasprave teške, naročito kada je riječ e, o provedbi, ali to je normalno, kao što su već kolege rekli, ove konferencije koje se održavaju godine međusobno su povezane, one su, one ovise jedna od drugoj i ne smijemo podcijeniti njihovu vezu i ono što će se dakle reći u Adis Abebi. Situacija je sada dosta teška, pokušat će se doći do dogovora prije sastanka u Adis bebi, Ali kao što je rekla Amina, činjenica da su pregovori teški znači da su oni jako ozbiljni, imamo dionike iz čitavog svijeta, to je pozitivna stvar i to što još nismo postili sporazum ne znači da ćemo doći do još jednog neuspjeha, znači da su svi uključeni u postizanje uspjeha vezano uz ove pregovore, trebamo ostati optimistični i nadati se da će ishod biti pozitivan. Evropska unija, dakle komisija, parlament, zemlje, članice zalažu se za postizanje ovih ciljeva. Ukoliko pogledate zaključke vijeća iz svibnja ili rezolucije parlamenta možete vidjeti da ne samo da imamo ovdje preuzimanje obaveza, već možemo vidjeti i ono što se nalazi u rezolucijama parlamenta, da je ono o čemu se raspravlja u Njujorku, da smo upravo mi ti koji, su, koji smo napravili razliku. Mislim da bismo se tu mogli pripisati određene zasluke. Mi smo ti koji su spojili dakle održive razvojne ciljeve, milenijske razvojne ciljeve, to nije bila situacija prije dvije godine i upravo naše inzistiranje na tome da se dogovori jedan okvir za ova dva pitanja, dakle, vezano uz budući održivi razvoj, da je to, to, to, to tako upravo zato što smo mi inzistirali na tome. Također moramo već sada početi promišljati o provedbi Mislim da postoje brojne stvari koje možemo anticipirati i na tome bismo trebali ubrzo početi raditi. Još jednom, ukoliko pogledate našu komunikaciju iz 2014. usporedite sa listom sa odraživih razvojnih cilja, vidjet ćete brojna preklapanja. Dakle, ne samo da je naša agenda potpuna, već smo uspjeli da se prizna rad otvorene radne skupine. Međutim, pred nama se još nalaze brojni izazovi, prije svega tu je Adis Abeba. Moramo dokazati da načini provedbe, dakle zajednički načini provedbe, da su dovoljno ambiciozni kako bi omogućili primjenu održivih razvojnih ciljeva. Ukoliko to ne uspijemo, taj govor postići u Adisa Bebi, onda se nećemo moći pozabaviti ovim pitanjem i to je još uvijek izazov koji je, s kojim se moramo e, tek suočiti. Mislim da su ciljevi, da su ciljevi pred nama jako, jako visoki, ne bismo smjeli podcjenjivati naše obaveze, da govorimo 0,7%, to su brojke nešto drugačije nego što su bile 2005. kada smo se prvi put bavili ovime. Sad imamo jedan jedinstveni blok koji je preuzeo ovu obavezu i morali bismo to uzeti u obzir. Dakle, ne uzeti samo defensivno stajalište. Mislim da ovdje imamo brojne argumente na svojoj strani. Imamo i druge tokove koji su širi mi, smo, mi bismo ih možda mogli uspjeti mobilizirati, ali u svakom slučaju treba izraditi odgovarajuće politike, zato što su one ono što nam kasnije može pružati pritisak koji možemo vršiti vjerno, koje je sada to rekla Amina, dakle privatni sektor, oni će mobilizirati svoje financijska sredstva u određenom pravcu samo koliko mi budemo imali spremne odgovarajuće politike, tada će novac poteći zato što je to u interesu dionika. Dakle, uz vijeća, uz zaključke vijeća, uz naše obaveze koje smo preuzeli, idemo u Adisa Bebu sa ambicioznim željama, nadamo se pozitivnom ishodu, a zato što imamo i dobru e, dobre namjere, dobru ponudu, kvalitetne programe. Još jedan važan aspekt aspekt u kojem još moramo vidjeti što možemo postići jest da mijenjamo e, paradigmu, dakle idemo ka globalnom partnerstvu, stvaramo sveobuhvatne prijedloge. Ovdje ne govorimo o mehanizmu kojim sjever plaća za jug, govorimo o univerzalnom pristupu i jako je važno to e, to isticati i braniti zajedno sa svim e, implikacijama zato što univerzalnost znači da mi u zemljama, u razvijenim zemljama također moramo primjenjivati ovu agendu. Nije riječ samo o državim okolišnim ciljevima, već o ukupnoj strukturi dakle vlasti koja mora primjenjivati ovu agendu i mislim da tu još ne možemo biti sasvim zadovoljni kako naše vlasti, kako civilno društvo razumijeva što univerzalnost e, znači. Ukoliko želimo biti dosljedni, vjerodostojni, moramo i sami pružati dobar primjer. I ono što je jako važno jest da bolje pokrenemo, odnosno uključimo e, civilno društvo, dakle kada govorimo o državnim ciljima vezanim uz klimatske promjene, to još uvijek ostaje važan elementi. Kako sam rekao da ću biti kratak, e, završit ću na način da ću istaknuti što ćemo raditi u idućih nekoliko tjedana, to je održati visoku razinu ambicije, ali istovremeno moramo biti realistični. Mislim da ne bismo trebali biti pretjerano ambiciozni, da je moramo naći pravu ravnotežu u onome što, u onome, u onome što možemo ispuniti. Mislim da je parlament da se također treba ovdje uključiti nešto više zalagati se dakle u radu ove tri konferencije koje spominjemo bilo vezano uz zemlje članice, bilo uz nevladine organizacije, porezne obveznike. To je jako važno da mi kao pregovarači imamo tu potporu. Mi se moramo osigurati da možemo biti ambiciozni, da imamo odgovarajuću potporu. I to je ono što sam htio danas reći u ovoj e, raspravi. Hvala vam. Hvala ti Klaus što si bio jako jasan kada je riječ o našem, o našim stajalištima, o tome kako, kako stoji situacija sa primjedbom, sa primjenom i sada prelazimo na raspravu, ali prije bih htio pozdraviti povjerenika Velo, ako sam dobro shvatio, on će nas sada napustiti, ali hvala vam na vašem doprinosu na današnjem sastanku. Okrenimo se sada zastupnicima radi pitanja. Imam popis pet zastupnika i zamolio bih vas da iskoristite jednu minutu za svoja pitanja kako bismo imali vremena i za odgovore. Šal Gerens ima riječ. E, Hvala lijepa. Slažem se s ciljevima kako su ih predstavili. Vrlo angažirano, s puno odlučnosti to svakako izaziva poštovanje, no još uvijek dvojim vezano uz instrumente koji se tiču financiranja. Novac je neophodan, kao što je rekao Woody Allen, a ako ni zbog čeg drugog, onda iz financijskih razloga. Razlog što dvojim je sljedeći. U montereju su već najavljeni ambiciozni ciljevi na razini Europske unije, međutim taj cilj na kraju nije ispunjen iz 2005. godine potvrđeno u vijeću, parlamentu i komisiji. Međutim, nismo dobili ono što smo očekivali na posljednjem sastanku vijeća ministara za razvoj. Nije čak, nisu čak dogovoreni niti obvezujući rokovi. Dakle, cilj je odgođen za 2030. Drugim riječima, kreće se od e, toga da Zapravo imamo reputaciju onih koji samo daju izjave, a ne drže se toga što je rečeno. E, dakle, ja e, želim zapravo napasti, e, više uputiti ovu kritiku državama članicama nego komisije. Neke jednostavno nemaju mogućnosti zbog krize. Ja bih rado da do kraja godine jedna nakon druge da svi kažu zašto ne ispunjavaju ispuniti zadane ciljeve. Drugi razlog što sam skeptičan je što nemamo jasnu predložbu o tome koji će, e, koja će sredstva ići kojem dijelu, tko će, što će ići za klimatske promjene, što za razvoj. Hoće li sredstva koja su na raspolaganju za razvoj biti, e, se iskoristiti za financiranje politike za klimatske promjene. Podsjećam da smo imali vrlo neugodnu razmjenu mišljenja Gospođo Meljar, žao mi je što je povjerenik otišao, no htio bih da nam komisija jasno kaže tko će biti zadužen za koji dio posla. I na kraju, vezano uz posljednje zaključke vijeća e, ministara za razvoj, nakon toga se dogodilo nešto, to je da je za 43% u jednoj državi članici smanjena pomoć za razvoj. Dakle, vidite u kojem, eh, u kojoj mjeri ovi zaključci više nisu aktualni. Dakle, ja bih rada da mi netko to prokomentira, a jedini način da se iz toga izađe jest da se inzistira na sred, alternativnim, inovativnim sredstvima za financiranje. Mislim da bi Europska unija još uvijek mogla spasiti svoj ugled u Adisa Bebi ako jasno najavi što će učiniti kako bi se s time nosila dakle 7 milijardi 2020. Dakle, zanima me gdje će se pronaći taj novac, ako mi možete reći uz svu, svo dužno poštovanje, vi kažete gospodine Raudishauser da kada se zacrte ciljevi da će nakon toga se pronaći i financijska sredstva. Nadam se da ste u pravu, no nakon iskustva koje smo imali, vrlo često su, smo imali loših iskustava, tako da moram priznati da sam pomalo skeptičan. Hvala, Marija Hojbe. Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovim izlaganjima. Gospođo Mohamed, govorili ste o tom, o financiranju, ali kako se, da se, kako treba mjeriti taj napredak i kako ćemo ga nadzirati, koje ćemo podatke imati na raspolaganju, e, ko će nam ih e, dostavljati, dakle to je cijeli niz pitanja, e, ciljevi koji će se donijeti u Ades Abebi e, trebaju biti e, spojeni sa ciljevima za razvoj post 2020. Govorili ste o komunikaciji, da ste danas već o tome razgovarali. Sad bi me zanimali da li tu već postoje konkretne ideje o dobroj komunikaciji, jer ja to smatram izuzetno važnim. I imam još jedno treće pitanje, šteta što povjerenik Vela više nije ovdje, on je govorio o ulozi e, kritika koju se često čuje je da privatni sektor sektor zapravo e, bi trebao dobiti preveliku ulogu u ostvarivanju ciljeva za razvoj poslije 2020. ali e, kako se tu može očekivati da privatni sektor pritom e, nema za cilj jedino svoj profit čista voda je ljudsko pravo, to moramo reći i to ne smije biti jednostavno biznis e, s ciljem ostvarivanja profita. Hvala. Hvala, Heidi Hautola. Hvala vam. Ja sam e, isfrustrirana bivša ministrica iz e, zemlje koja je upravo spomenuta, koja je odlučila smanjiti ove ciljeve za 40%. Mislim da smo bili jako uspješni u tome. I moje pitanje u skladu s onim što je rekao gospodin Görens, i on je bivši ministar za razvoj u zemlji koja je imala na raspolaganju 1% BDP-a za pomoć. kada govorimo o preuzimanju obaveza, gospodin Urišhausen, ne mislite li da bismo se trebali držati preuzetih obaveza jer vidimo da tu postoje neke praznine, a to stoji i u statistikama, u zaključcima vijeća, te bih htjela da nam nešto više objasnite kako komisija može izvršiti pritisak na zemlje članice, kako bi se držali preuzetih obaveza i očito da nam treba inovativno financiranje razvoja, ali to mora biti dakle dodatno u onim obavezama koje smo već preuzeli. Gospođo Amina Mohamed, možda nam vi možete objasniti nešto više o tom inovativnom e, financiranju, kako je ono oblikovano u odnosu na sastanak u Adisa Bebite u Yorku? Hvala vam, gospodin Ek. Hvala lijepa. Moram e, se nažalost pridružiti kolegi Görensu mislim da jednostavno ne uzimamo dovoljno ozbiljno tu politiku održivog razvoja. Preko 800 milijuna ljudi e, na ovom svijetu gladuje. S druge pak strane mi i dalje svake godine dajemo ogromne sune, sume e, na naš tradicionalni način prehrane. Znači svake godine se preko 50% ukupne svjetske žetve žitarica upotrebljava za e, kao stočna hrana. Ogromne površine e, pod šumama se krče kako bi se proizvodila e, stočna hrana. Konzumiramo ogromne količine mesa, u razvijenim zemljama, a s druge strane u siromašnim zemljama ljudi gladuju. Svakih nekoliko sekundi umre jedno dijete od gladi, a mi to sve jednostavno gledamo i ne poduzimamo ništa, a samo govorimo o održivom razvoju. To je zapravo farsa i o tome bismo trebali ozbiljno razmisliti i usmjeriti stvari na pravi način kako ljudi ne bi više umjerili e, umirali e, kako bi e, bogate zemlje mogle nastaviti sa svojom tradicionalnom načinom prehrane. Hvala vam, molim vas kolega da se držite jedne minute. Kolegica Šrajbrig. Eh, hvala vam. Nastavit ću se držati do deljenog vremena. Ne možemo imati pozitivno stajališta, kao što je rekao povjerenik, kako bismo došli do konkretnih rezultata. Možemo uzeti u obzir i negativne aspekte, ali što je ono pozitivno što možemo oduzeti, poduzeti, a to je upravo razlog zbog kojeg smo danas ovdje. Govorimo o energiji, o sirovinama, o tvrtkama koje žele investirati, staviti na raspolaganje svoje financije. Tu je riječ o situaciji u kojoj, u kojoj se mogu aktivno uključiti i komisija i parlament riječ je o usklađivanju stvari, kako to riješiti na političkoj razini. To su sve pitanja s kojima se moramo pozabaviti. I jedno konkretno pitanje, gospođi Mohamed. Govorili ste o Nigeriji, međutim govorimo i o progonu kršćana, o brojnim obiteljima koje napuštaju to područje. Što možemo učiniti za njih? To je jako važno pitanje. Htjela bih e, stvari sagledati sa pozitivnog stajališta. Zanima me kako postići ciljeve. Mislim da smo zato ovdje. Moramo iskoristiti tu priliku. Hvala vam. Sljedeći govornik. Ja sam vrlo rado danas došao na ovaj sastanak i sa zanimanjem pratim ovo saslušanje. E, već točno znamo kako će, nitko ne zna točno kako će izgledati implementacija. E, moje mišljenje je sljedeće. Situacija u svijetu ovakva kakva je, e, Ukrajina i tako dalje, zar nije vrijeme da e, se svi skupa zauzmemo za to da dobijemo konačno jednu zajedničku razvojnu politiku, da konačno E, damo svoj doprinos u svom, svoj njegovoj težini. Ako smo uopće u situaciji da to jasno formuliramo, vrijeme da to je sad i to moramo učiniti ovdje u Briselu, a ne svaki u svojoj zemlji. E, ja vam želim doista mnogo uspjeha u svemu ovome, ali mislim da moramo neprije imati svijest gospodine predsjedatelju. Čak i ako mi sada oduzmete riječ, mislim da je ono što je potrebno, je, potrebno je svijest. Mi se inače možemo uh, truditi koliko god hoćemo bez svijesti, ta provedba neće uspjeti. Hvala lijepa. Linda, ti si isto htjela postaviti pitanje. Da, otprilike na istu temu. E, netko i od naših ključnih partnera mi je rekao da je zabrinut imamo 69 ciljeva ali kada je e, vođa njegove zemlje to vidio e, rekao je kako ću ovo e, približiti objasniti našem narodu dakle približiti javnosti i još jedno pitanje za Aminu. Govorili ste o tome da vlade imaju imaju neku vrstu kontrolnog popisa, zar to ne bi e, i inače trebali raditi? To me malo brine. E, s moje strane ja bih, e, ako smijem također dodao jedno pitanje, Slušajući povjerenika Velu, on je nabrojao cijeli niz tema koje su važne, na primjer govorio je o važnosti zaštite životinja, zaštite divljih životinja, iako to i zapravo i nije baš e, jako izraženo u ovom okvirnom programu. E, s druge strane imamo toliko tema i pitanje je zapravo kako uskladiti sve te različite aspekte i teme. Mislim da je bilo e, vrlo korisno imati šest stupova. Moje pitanje je e, kako će tih šest stupova sada biti e, ukomponirani u međuvladine pregovore. Naravno, Amina ako bi vi prvi uzeli riječ i otvorili odgovorili na brojna pitanja koja su vam postavljena. Hvala lijepa. E, hvala na ovim vašim intervencijama nakon naših izlaganja. E, uvijek je e, dobro čuti ovakve komentare kako bismo ih dalje imali na umu i, upl i naš daljnji rad. Jasno je da moramo još mnogo toga učiniti što se tiče podataka. Daleko smo od toga da možemo reći što smo točno postigli. E, naravno da se time još moramo pozabaviti. Što se tiče mm, e, jačanja investicija, tu moramo mnogo investirati. Moramo investirati u institucije koje će nam podatirati e, uvjerljive podatke to na tome e, ćemo početi raditi već sljedeći tjedan, a taj rad bi trebao biti zaključen koncem godine e, i nadam se da ćemo onda dobiti statističke indikatore. E, naravno veliki je naglasak na osiguravanju da se ostvari koherentnost između raznicima za period nakon 2015. i održivog razvoja i vidjet ćete da se ti ciljevi, e, da su ti ciljevi um, e, sadržani u našim e, financijskoj strategiji. Civilno društvo ima jako dobro razvijene mreže pomoću kojih se odvija komunikacija i mi s njima nastavljamo surađivati. Ono što pokušavamo je da te ciljeve učinimo što poznatijima, ali ono što je još važnije je da se zemlje e, e, obavežu e, svaka za sebe, osim naravno što je potrebna suradnja, ali svaka zemlja mora razviti svoje programe. Uloga privatnog sektora koju ste spomenuli, naravno mi želimo da privatni sektor igra veću ulogu, ali naravno da se moramo pozabaviti i razlozima za zabrinutost jer mnogi se brinu zbog načina kako se privatni sektor ponašao u prošlosti i pitamo se na koji način možemo uvesti neku vrstu kontrole i ravnoteže kako se e, loše prakse ne bi ponavljale u budućnosti. E, ono što sada vidimo je da se e, kompanije postavljaju prema ovim ciljevima kao e, sa aspekta svog, svog osnovnog e, e, glavnog biznisa. Međutim, ovo će se događati na nacionalnoj razini, to se ne može propisati na globalnoj razini. Dakle, socijalno društvena kontrola će se morati primijeniti i E, to će se morati e, sve e, odigravati na nacionalnoj razini. Što se tiče redukcije sredstava i inovativnih izvora financiranja, o tome se sada razmišlja. Razgovarali smo sa broj, o brojkama koje dostižu 35 trilijuna E, razgovarali smo sa osiguravajućim kućama i one su nam rekle da one imaju 80 trilijuna. Dakle, e, te rasprave dalje traju, financijska sredstva se mogu naći u različitim e, partnerstvima za održivi razvoj, tu se može organizirati dugoročno financiranje, dakle, radi se međutim i o tome da se E, da zemlja odrede svoj dio posla. Dovoljno je e, e, reći da ćemo tijekom pregovora biti naravno da ćemo se baviti tim pitanjima, ali je bitno da zemlje ne reduciraju svoju službenu pomoć za razvoj sredstava ima, ali pitanje je kako ćemo postići volju da se ta sredstva i ulože na, e, u ove ciljeve. Što se tiče e, stila života, načina života e, u razvijenim zemljama danas, to je veliko pitanje. Ako pogledate zemlje u razvoju, oni teže tome da postignu ovaj način života koji je ovdje u, u razvijenim zemljama postignut. Imat ćemo mnogo veći broj ljudi onda koji će živjeti tim načinom života e, i to je naravno tema koju, e, o kojoj treba e, voditi računa. Što se tiče proganjanja kršćana e, i kršćani i muslimani su izloženi progonu. E, tu nije e, bitno koja je religija riječ, bitno je o tome da se tu rači o ljudima to su jedni i drugi su žrtve tog progona i oni svi imaju pravo na normalan život i pravo da ne budu progonjeni svih elemenata, svih stupova, da, to je uključeno u E, naše planove. Mislim da ono što se sad događa je e, koncentracija toga. E, o što, ste, što se tiče ovih kontrolnih popisa, mi nastojimo ne propisivati zemljama što im je činiti, ali pokušavamo ih potaknuti na to da ne smanjuju svoje ambicije, da, da nastoje na e, nacionalnoj rezini e, e, nastaviti sa konceptom održivog razvoja. Hvala lijepa, sada ćemo riječ dati vama gospodine Rošesbega. Hvala lijepa. Bit ću vrlo kratak, gospodin Görens je otišao, ali ja ne želim izbjeći njegovo pitanje koje se tiče 0,7. E, mislim da se da je rasprava na vijeću ipak bila dobra. Izvršen je veliki pritisak na e, zemlje članice da preuzmu obveze i e, druge zemlje članice su zauzele također jasnu poziciju e, da se ne preuzimaju obveze koje se neće moći obveze e, koje se neće moći ispuniti. Dakle, postignut je jedan kompromis. 28 zemalja članica složilo se s tim kompromisom, a neke od njih nemaju e, iskustva u e, davanju e, razvojne pomoći. Dakle, moramo imati na umu razlike između zemalja članica. međutim smatramo da je postignuti kompromis E, da, da ga se ne, moramo sramiti i postigli smo dosta e, dobre rezultate u nekim područjima. Možda nije e, zadovoljavajući u svim svojim aspektima, ali to je ipak dobar kompromis i zemlje dolaze na konferenciju Adisa Bebi sa preuzetim obavezama to je važno. Biću vrlo kratak što se tiče drugih e, e, pitanja. Mi možemo dosta ponuditi. Mi smo najveće tržište na svijetu, otvoreno tržište na svijetu, a to je vrlo važno za zemlje u razvoju. To se e, mora imati u vidu. Nadalje, mi smo na čelu borbe protiv ilegalnih tokova ono što činimo po pitanju energetike i borbe protiv klimatskih e, promjena je također vrlo važno i mobilizira velike resurse. Ono što činimo jedan potičemo zemlje u razvoju da mobiliziraju svoje domaće resurse, a to isto ne treba podcjenjivati. E, radimo na većoj transparentnosti i da na tome da pomognemo zemljama u razvoju da mobiliziraju vlastite resurse. Da ću vam samo jedan primjer kako možemo potaknuti privatni sektor mi smo se obvezali da ćemo 500 milijuna Afrikanaca izvući iz e, energetskog siromaštva e, i to ćemo učiniti pomoću privatnog sektora. Privatni sektor će e, dovesti energiju u Afriku i to će biti obnovljiva, energija iz obnovljivih izvora. To može samo privatni sektor, to ne možemo učiniti mi nemamo ta sredstva ali ako mi možemo mobilizirati privatni sektor E, i ako na taj način sagradimo lokalni privatni sektor, donijet ćemo energiju Africi, to će biti energija iz obnovljivih izvora i istovremeno ćemo smanjiti, odnosno ukinuti siromaštvo. Također bih nešto htio reći o univerzalnosti e, što se tiče našeg, načeg, našeg načina prehrane. Upravo zato je ova, ovo tema koju treba približiti civilnom društvu. Mi ne možemo ljudima propisivati kako će jesti. E, sami građani moraju biti svjesni, odnosno e, donijeti te odluke. Oni, e, civilno društvo još nije zapravo svjesno koliko je ta agenda transformativna, kolika je E, moć te agende. Hvala lijepa toliko od mene. Hvala Klaus. Time možemo zaključiti ovaj prvi panel. Dakle, u kritičnom smo trenutku pregovora prije konferencije u Addis ali kako bismo e, nastavili sa radom prema predviđenom vremenskom rasporedu, a mi kasnimo 15 e, minuta, zbog čega se ispričavam, e, riječ dajem novom, novom predsjedatelju. Hvala Davore, obećavam da ću biti vrlo strog što se tiče našeg vremenskog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 pitanja. Jedno je stanje okoliša, a drugo i e, klimatske promjene, a drugo je e, su pitanja javnog zdravstva. Naši e, govornici će nam dati neke informacije o klimi, o okolišnim aspektima održivih razvojnih ciljeva, a također i o zdravstvenim aspektima održivog razvoja. Mislim da je to vrlo važno. Čućemo nešto o tome, o, tom prelasku e, i o tome da moramo shvatiti da je stanje našeg okoliša e, ogromni pokretač e, našeg razvoja i da ne možemo razgovarati o razvoju, a da pritom ne razgovaramo i o stanju našeg okoliša. Naravno, slažem se sa onima koji kažu da bi bilo lijepo da smo mogli uključiti druge odbore e, u ovo saslušanje, međutim ovo je prvi korak i drago mi je da su se barem ova dva odbora, odbor Envi i odbor Deve, e, uspjeli složiti o organizaciji ovog zajedničkog saslušanja na ovu vrlo važnu temu. A sada ću riječ dati govornicima najprije gospodinu Robertu Bertoliniju, e, glavnom znanstveniku i predstavniku Svjetske zdravstvene organizacije prije Evropske uniji i gospodinu Janošu Zlinskom koji je e, direktor e, Akademije za održivi razvoj u Mađarskoj. Da ne bih potrošio previše vremena na ove uvod riješi da bismo malo nadoknadili e, zakašnjenje jer malo kasnimo e, daću riječ gospodinu Bertolinju. Izvolite. Hvala lijepa, hvala E, što ste me pozvali da vam danas prezentiram o tome zašto ja vjerujem da je zaštita zdravlja e, jedan od ključnih dijelova održivog razvoja. Nastojat ću biti, ne biti previše tehnički, ali mislim da je korisno imati neke uvod, uvide u, u međusobnu povezanost između različitih faktora e, naravno da je zdravlje e, sve više se vidi kao javno dobro i postalo je jedan od važnih sektora za investicije i e, sam je po sebi gospodarski sektor, sektor a naravno da je zdravlje nešto što je ljudsko pravo. E, jedna od najvažnijih studija koja je dokazala vezu između zdravlja i razvoja je objavljena E, i pokazala je dijagram e, puno toga vidi pokazuje o na zdravlje stvari kao što su obrazovanje e, znanost inovacije su indikatori vezanosti. E, to je već ispodno rast Da moramo pogledati indikatore koji e, sumiraju različite aspekte e, razvoja. Sljedeći slajd, ovdje vidite e, zapravo vrlo Evo, mislim da ste ovo vjerojatno već vidjeli. To je povezanost između BDP-a i e, očekivane dužine života. Naravno da veći BDP vodi većoj očekivanoj duljini života. E, naravno da tu postoje i drugi faktori, ali e, BDP je tu jedan od e, utjecajnih faktora. Ono što želimo postići ovom agendom o održivom razvoju je smanjiti nejednakosti i poboljšati e, učinkovitost naših e, sustava i društva u cjelini. S druge pak strane e, postoji drugi ekonomski faktori, na primjer odsutnost posla zbog bolesti a to se dosta promatralo u zemljama OECD-a i povezano je i sa gospodarskim rastom. E, dakle, smanjenje e, bolovanja povećava BDP. Postoje preporuke e, zemljama, odnosno ministrima zdravstva mi, nama je drago da je kao treći cilj uključena formulacija osiguranje zdravog života skupa sa 13 ciljeva koji e, se bave specifičnim konkretnim bolestima. Dopustite da vašu pažnju skrenem na... Da li mikrofon radi? Radi dopustite da vašu pažnju privučem na neke od ovih ciljeva. Prva tri se bave temama koje su već dio milenijskih ciljeva. E, potrebni su dodatni napori da bi se e, smanjila smrtnost, e, smanjila smrtnost među novorođenčadi i e, smrtnost od bolesti kao što su AIDS, tuberkuloza, malarija i druge. Htio bih privući vašu pažnju na jedan od ciljeva, a to je e, smrtnost od nezaraznih bolesti. U svijetu, u cjelini, svjedoci smo sada, e, a i u buduće će biti tako, jedne velike epidemiološke tranzicije ne zarazne bolesti su pretekle zarazne bolesti kao vodeći uzrok smrti. E, dakle, zato su one postale i prioritet e, na globalnoj razvoj e, razini. Moramo dakle stvoriti prostor za nove dodatne izazove. Oko 70% siromašnih E, stanovnika svijeta e, e, ovo je po prvi put u povijesti da gospodarski rast ugrožava zdravlje umjesto da ga poboljša. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da oko 80 posto bolesti i e, smrti otpada na e, razvijene zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da se su nezarazne bolesti odgovorne za 12 milijuna preranih smrti, a u nekim zemljama u razvoju u Aziji broj smrti od kardiovaskularnih bolesti u ranoj dobi je viši nego u razvijenim zemljama. E, mi imamo neke instrumente da se suočimo s ovim, e, s ovim izazovima. E, Glavna skupština Ujedinjenih naroda 2014. pokazala je da nema pomanjkanja E, posvećenosti rješavanju ovih problema, ali to je jedno od područja gdje međunarodna e, suradnja može odigrati veću, jako veliku ulogu u postizanju održivih ciljeva. Dopustite da naglasim i druge aspekte. Kad pogledamo interakcije između nezaraznih bolesti i siromaštva moramo naravno e, smanjiti i katastrofalne račune za medikamente koje mnoge familije bacaju e, u propast, u financijsku propast. E, moramo naglasiti znači važnost zdravstvenog osiguranja i a studije pokazuju da je 100 do 150 milijuna ljudi palo u siromaštvo zbog visokih računa za e, lijekove i e, liječenje. Dakle, e, ovi problemi doista doprinose siromaštvu E, naravno da se e, tu mora raditi u skladu sa različitim kulturama i situacijama u različitim zemljama. E, desetljeća iskustva pokazuju da ovaj svijet neće postati bolje mjesto samo po sebi. Moramo težiti većoj jednakosti i univerzalnoj pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem globalizacija se neće sama po sebi regulirati e, i koristi od nje se neće same po sebi pravedno e, rasporediti i e, sporazumi o slobodnoj trgovini također neće to sami po sebi postići. Sve to moraju biti političke odluke kako bi se i poboljšalo ljudsko zdravlje, a ne samo postigao e, gospodarski rast. E, zdravlje je također povezano sa cijelim e, nizom drugih održivih razvojnih ciljeva kao što su obrazovanje, sigurnost prehrane kao i kvaliteta okoliša i borba protiv klimatskih promjena. Ovaj slajd je vrlo kompleksan, e, naravno ne možemo ga sada e, detaljno analizirati, ali e, on prikazuje jedan od glavnih izazova s kojima smo danas suočeni, a to su klimatske promjene. Naš glavni tajnik je to nazvao najvećim izazovom 21. stoljeća. Naravno da klimatske promjene utječu također na zdravlje, povećavaju vjerojatnost oboljevanja e, drugim riječima zaštita zdravlja znači E, bavljenje zdravljem unutar različitih sektora kao što, se, kao što su već spomenuli prethodni govornici. I da zaključim, zdravlje je kritični, e, kritični sastojak održivog razvoja i doprinosi glavnoj, glavnom cilju održivog razvoja, a to je maksimiranje zdravlja u svim fazama života. E, Dakle, tu se mora raditi na borbi protiv nezaraznih bolesti. E, dopustite da zaključim riječima naše e, glavne tajnice koja je u svom govoru rekla e, zdravlje ima svoje mjesto u svakoj agendi za razvoj nakon 2015. E, bolje zdravlje dobar način da se e, ostvari pravi napredak e, čovječanstva u ukidanju siromaštva. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sve, gospodin Zlinski ima riječ. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, hvala vam na pozivu i na mogućnosti da vam se obratim u ovom domu. Htio bih se zadržati na samo nekoliko slajdova. Vjerujem da ćete svi dobiti na ovaj ili onaj način moju prezentaciju nešto kasnije. E, ova izjava koju vidite na slajdu je nastala temeljem jedne ankete sveučilišta u Cambridgeu prije 12 godina Vodeći ljudi iz industrije koji su bili uključeni u anketu govorili su u svoje ime. Dakle, oni nisu govorili u ime svojih tvrtki, nego u svoje osobno ime, dakle to je njihovo mišljenje. Na temelju te ankete, odnosno tijekom ankete, osnovno pitanje, prvo pitanje zapravo bilo je koji je temeljni cilj dobrog gospodarstva, koja je svrha dobru gospodarstva. Kao što vidite, mnogo onoga što je zapravo bio pokretač, odnosno što je pokretač održivih ciljeva za razvoj, pojavilo se već tu. Gospodarstvo bi trebalo poboljšati dobrobit i blagostanje svih ljudi, sada i u budućnosti, e, imajući u vidu jednakost, e, ograničenja prirode i e, sudjelovanje javnosti, odnosno uključivanje javnosti. Na sljedećem slajdu možete vidjeti jedan prikaz to je dakle prikaz društvene i planetarne granice. To je prostor, dakle, siguran prostor za čovječanstvo. Tu gdje mi živimo, e, čovječanstvo bi trebalo imati e, takvu situaciju da ne da se situacija ne pogorša ispod određene granice. Isto tako mora postojati određena granica, što znači da, da naš životni stil ne može ići izvan okvira određenih prirodnih granica. Zadaća, odnosno svrha provedbe održivih eh, razvojnih ciljeva upravo je u tome da čovječanstvo krene tim zelenim putem. Dame i gospodo, moram vam reći da u ovome trenutku nema niti jedne zemlje na planeti koja bi bila u ovom zelenom području. Ili se nalaze u sredini, u, rupi, dakle, znači da se ne poštuju nikakva ljudska prava, da ne postoji niti minimum ljudskog dostojanstva, ili pak imaju, dakle su e, prekomjerno, preintenzivno žive u smislu e, dakle zaštite okoliša. Dakle, zašto nam trebaju jasni razvojni ciljevi za klimatske promjene, zaštitu okoliša i zdravlje. Dakle, trebamo se zapitati zašto nam trebaju istovremeno svi spomenuti ciljevi i gospodarstvo i sve ostalo. Zato što sustav e, zato što je sustav sam po sebi složen i krajnji je trenutak da se to prepozna. No, ovo pitanje možemo preskočiti zato što zapravo mi već imamo održive razvojne ciljeve i ako sada pokušamo vidjeti unaprijed, e, kako do, da dođemo do slajda koji se odnosi na održive ciljeve, dalje, pa smo samo još dalje, možete slobodno još dalje. U redu. Dakle, vidite da imamo održive razvojne ciljeve. Postavlja se pitanje trebaju li nam svi ti ciljevi, jesu li oni ispravni, što i da mislimo o njima i kako ih možemo provesti u dijelo i na koji način postići da ta kakofonija orkestra prijeđe u simfoniju. A ovo su dakle održivi razvojni ciljevi, imat ćete priliku vidjeti ih i na web stranici, ima ih 17 kao što smo već čuli. I to su ciljevi koji su holistički, sveobuhvatni. To je sveukupni program za razvoj i moram napomenuti, ako mi dopustite da iznesem svoje mišljenje, da se to da se to spominje kao posljednji mirni put da se stvori e, dakle situacija profitabilnosti na čitoj planeti. Tu su isto tako imamo jedan posebni cilj za klimatske promjene, e, to je cilj pod brojem 13, nam se da to ne donosi nesreću. E, dakle, tu, to znači da treba poduzeti hitne mjere za suzbijanje klimatskih promjena i njezinih utjecaja. Imamo i asterisk zato što se spominje spominju se pregovori UNFCCC u Parizu krajem godine. Dakle, to je mjesto gdje se uistinu mogu postići striktne i kvantitativne mjere, dakle koje će međunarodna zajednica u Parizu odlučiti do kraja godine. To je jedini cilj koji je djelomično otvoren, no ako pogledamo pobliže o čemu se radi, vidimo da taj cilj ima još uvijek vrlo konkretne mjere koje se tiču klimatskih promjena. Međutim, to nije jedini cilj, niti su to jedini, jedini podciljevi ovih pet, koji će dovesti do nekih konkretnih rješenja. I ako pogledate pažljivo, vidjet ćete da, mm, dakle, moglo bi se, moglo bi se iznijeti argument da ako se oni ispune da bi mogli spasiti situaciju. Međutim, u kompleksnom sustavu gdje postoji, ne može funkcionirati sustav koji je usmjeren samo na pojedine segmente. Evo, ovako izgleda naš sustav. Dakle, to je socioekološki sustav i to je sustav koji je zapravo kao, koji se sastoji od više, više dijelova. I ako pogledate udžbenike iz ekonomije, ovo nisu brojke koje ćete pronaći tamo. E, dakle ova priroda, u vanjski krug koji predstavlja prirodu zapravo samo kvadrant resursa u odnosu e, koji je uspostavljen prema gospodarstvu. Dakle, e, mi imamo jedan hijerarhiziran sustav koji je vrlo kompleksan. Isto tako postoje neki pokretači u svim podsustavima koji se odnose na E, na dakle, klimatske promjene, e, demografija, kultura i tako dalje. Ako želimo, ako želimo smanjiti, ublažiti klimatske promjene, moramo se e, pozabaviti svim ovim čimbenicima. Evo, to je ono što se događa unutar sustava. Dakle, politika klimatskih promjena se ugrađuje u glavne politike. Na temelju ovih navedenih ciljeva, to dakle, to su ciljevi koji se odnose na ublažavanje prirodnih katastrofa i na zdravlje. I e, na sljedećem slajdu je e, dakle ograničavanje mjere za ograničavanje emisije stakleničkih plinova e, kao što je primjerice zgradarstvo, održiva infrastruktura, zatim infrastruktura u gradovima, održiva poljoprivreda i tako dalje. I na kraju postoji još i klimatske promjene koje se e, tiču dakle prirode, kao što znamo priroda je prirodno upija emisije, dakle kao tu je riječ o, o planinama, o općenito o prirodi i dakle o našim prirodnim resursima, što također je vrlo povoljno djeluje na klimatske promjene. Kao što vidite u ovom sustavu imamo 5 plus 24 podcilja koji svi utječu na klimatske promjene na ovaj ili onaj način. Međutim, kada bismo isto odradili za zdravstvo ili pak za rodne politike ili kada je riječ e, o biološkoj raznolikosti, mogu bih vam e, predstaviti isti ovaj postupak, međutim osim e, dakle vertikalnih ciljeva, individualnih pojedinačnih ciljeva, u većini stupaca postoje i mjere odnosno ciljevi koji idu u pravcu određenog ispunjenja određenog cilja. I to je vrlo važno obilježje ovog sustava ciljeva i podciljeva gdje se shvaća i prepoznaje kompleksnost sustava. Dakle, to nije sustav nekakvih vertikalnih odjela e, koji su međusobno u konkurenciji i koji se ograničavaju međusobno utjecaj, odnosno neki način su suprotstavljeni, nego je to sustav u kojem sve, e, svi elementi se moraju međusobno podržavati. Molim vas samo korak unazad. Dakle, ako vidimo kako ovaj sustav e, održivih milenijskih ciljeva omogućuje ispunjavanje tih e, potreba za održivošću, kako bi se ostvario sigurno i siguran i pravedan prostor za čovječanstvo. Dakle, ovo nisam izradio ja, nego sveučilište na Oxfordu. Dakle, oni su ustanovili da a kod ispunjavanja ciljeva i podciljeva, da e, ukoliko za toga dođe, da će svi e, svi zapravo biti uključeni bez obzira e, na to kako se pozicionira pojedina zemlja iznad ili ispod granice. Dakle, mislim da je ovo vrijedno pokušati i nije slučajno da imamo ovako obećavajući plan, ovako sveobuhvatan plan. Ovo je bio jedan vrlo jedinstveni proces i nemam sada vremena o tome više govoriti, međutim to je bilo e, istinu otvoren proces, e, participacijski proces. E, dugo je trajalo, najprije smo došli do znanstvenog konsenzusa kako je trenutno stanje, a politički konsenzus se onda nadogradio na temelju toga. Mogu samo reći da je i tu dao svoj upliv dala svoj upliv Evropska unija. Želim zahvaliti institucijama i pojedinim državama članicama. Dakle, ovdje govorim sada u ime supredsjedatelja, ako mi dopustite. Dakle, molim vas da to provedete u dijelo, to je možda uistinu nas, naša posljednja šansa. Hvala. Thank Hvala, Janoš. Ima li možda pitanja? Gospodin Desera. Gospođo Hvala Ono što su rekli govornici mi se činilo iznimno zanimljivo, Imam pitanje za gospodina Bertolinija koji je govorio o e, prioritetnim ciljevima za univerzalnu zdravstvenu skrb. Dakle, pristup e, zdravstvenoj skrbi je od ključne važnosti, i to nam trebaju financijska sredstva kako bi e, bili dostupni osnovni lijekovi. Što vi mislite o zahtjevu Bangladeša iz veljače u ime najmanje razvijenih zemalja gdje se traži bezuvjetan produžetak prijelaznog razdoblja kada je riječ o e, farmaceutskim proizvodima? Dakle, to se odnosi samo na najmanje razvijene zemlje. Zatim, Postoje jedno izvješće u kojem stoji da ako se TRIPS primjeni na te zemlje, onda će to biti, imati negativan utjecaj, će dovesti do porasta cijene lijekova i tehnologije. TRIPS bi trebalo zaključiti e, početkom sljedeće godine, to se očekuje. Slažete li se sa svjetskom zdravstvenom organizacijom i agencijama i UNDP-om da ta izuzeća za najmanje razvijene zemlje treba produžiti, a ako se slažete da je to tako, onda što mislite koliko bi još dugo trebalo nastaviti s primjenom izuzeća za najmanje razvijene zemlje? Hvala. Hvala. Ja imam jedno pitanje za E, gospodina Bertolinija iz Svjetske zdravstvene organizacije. Nedavno se dosta govorilo o TTIP-u i hoćemo, e, hoćemo li pristati na taj trgovinski sporazum ili ne. Što je vaše mišljenje o tome? Je li, dakle, naravno to je trgovinski sporazum, ali utječe i na druga područja kao što su zdravstvo, dobrobit životinje i tako dalje. Što vi mislite, e, dakle, kako je trenutno stanje? Koje je vaše mišljenje? I drugo pitanje, mi u Europi dosta govorimo o antimikropskoj otpornosti i postoji velika zabrinutost u vezi s time u moje zemlji. Ako odete u Kinu sa trgovinskom delegacijom, tamo nema smisla o tome razgovarati jer oni ništa ne poduzimaju osim činjenica da koriste antibiotike, da imaju raširenu uporabu antibiotika. Hvala lijepa na ovim zanimljivim izlaganjima gospodine Betonili. Jasno ste pokazali vezu između zdravlja, razvoja, gospodarstva i siromaštva. Sve to nije ništa novo. E, ove studije su već dulje vrijeme poznate. E, kriza e, sa epidemijom ebole nam je to još jednom jasno pokazala. E, međutim važno je da svi ljudi imaju jednako e, pristup zdravlju međutim kako ćemo e, konačno preći sa riječi na djelo to je po mom mišljenju bitno gospodine Zilinski vaše izlaganje je po mom mišljenju također vrlo zanimljivo pokazali ste tri dimenzije održivog razvoja međutim da se tu malo premalo uzima u obzir okoliš E, vi čekate konferenciju u Parizu. E, ja među ovim ciljevima, globalnim ciljevima, međutim, na primjer, ne vidim cilj da porast temperatura ostane ispod 2 stupnja e, Celzija govorili ste i o planetarnim granicama, jako mi se svidio vaš slajd sa tri kruga jer su e, jer ovaj vanjski, e, vanjski e, krug je zapravo planetarna granica. Ono što mi se još više, kad, što bi mi se još više svidilo bi bilo kad bi u središtu bilo ne gospodarstvo nego čovjek koji mora živjeti unutar tih planetarnih granica. E, to bi po mom mišljenju bila jedna još ljepša slika. Na drugim slajdovima ste vrlo e, dobro prikazali situaciju i e, zapravo situaciju koju imamo, a to je nejednakost s kojom moramo živjeti. Hvala lijepa. Sada ću dati gospodinu Bertranu da odgovori na pitanja. Hvala lijepa na pitanjima. Pitanja su vrlo zanimljiva. Da, slažem se sa stajalištem nekih agencija UN-a da bi produžetak e, bezuvjetnih dozvola trebalo odobriti. Ako želimo postići univerzalnu pokrivenost i istovremeno zaštititi ljude od e, bolesti koji su povezane sa siromaštvom, onda želimo promicati, e, dakle, i želimo promicati univerzalnu pokrivenost, onda to treba učiniti. Ne znam koliko će to biti potrebno, možda pet ili deset ili dvadeset ali godina, ali nužno je da se ovi sporazumi produže jer u protivnom ćemo imati uistinu velikih problema u nekim od ovih siromašnih e, zemalja. Što se tiče TTIP-a, ono što nas najviše brine u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji odnosi se na sporazum i na činjenicu da zapravo ne znamo koji je sadržaj sporazuma trenutno. Ali ono što je najvažnije jest da se postigne da napredak koji je ostvaren u Europi u području regulative, primjerice kemikalija, izloženosti nekim e, tvarima, da se od toga ne odustane e, radi ovog novog sporazuma. Vrlo je važno da postignuća koja je Europa postigla u području zaštite okoliša i javnog zdravlja ne budu dovedene u pitanje zbog, e, zbog trgovinskog sporazuma s SAD-om. Znamo da u SAD-u postoje brojni problemi iz razloga što oni nemaju tako visoku zaštitu e, okoliša kao mi. Možemo vidjeti to i na temelju statističkih podataka. Jasno je vidljiva razlika između statusa koje imaju e, u smislu zdravstvene skrbi Evropljeni u odnosu na Amerikance. Dakle, ne možemo i ne smijemo odustati od e, takvih postignuća koja smo postigli u Europi. Što se tiče antimikrobne otpornosti, iznenađuje me ovo što ste rekli jer je u e, Ženevi bio jedan summit i tamo je Kina zajedno sa drugim zemljama donijela jednu rezoluciju za jedan svjetski e, plan djelovanja protiv antimikrobne otpornosti. Dakle, oni moraju biti svjesni postojanja tog problema. Možda nije tako poznat svugdje, ali sada po prvi put imamo jedan globalni e, akcijski plan. I sada se javlja opasnost da u buduće nećemo imati dovoljno antibiotika, djelotvornih antibiotika kako bi se zapravo ograničile uobičajene bolesti. Dakle, e, vrlo je teško, dakle, Kina je u svakom slučaju sastavni dio tih napora. Iznenađuje me ovo što ste rekli, budući da znam da oni odobravaju, odnosno također su dali svoju suglasnost za ovaj e, globalni akcijski plan e, za antimikrobnu otpornost. Što se tiče univerzalne zdravstvene skrbi i dostupnosti lijekova, Pokušao sam mm, ukazati na to da je univerzalna pokrivenost jedan od ključnih čimbenika ako želimo da napredak u području blagostanja i dostupnosti resursa u brojnim zemljama i dalje opstane, čak i, čak i usprkos postojanju bolesti i slično. Dakle, velik broj ljudi, milijuni ljudi u svijetu gube resurse, e, dakle, koje se oduzimaju od obrazovanja, od prehrane, od dobrobiti djece, zato što naprosto nema, nema univerzalne zdravstvene zaštite. Mislim da je to uistinu ključno za u kontekstu održivih e, ciljeva za razvoj. Ne možemo u potpunosti odvojiti pojedine aspekte. Većina tih aspekata je međusobno povezana i moramo taj pristup e, imati vrlo snažno prisutan u duhu. Bilo je još nekih pitanja i za vas. Da, molim vas samo da se vratite. Evo, evo ovaj slajd. Da, evo može tu. ovdje bi se govori o e, dva stupnja Celzijusa. Dakle, postoji preambula u ovom dokumentu koji se tiče održivih milenijskih ciljeva. Dokument je prilično opsežan, mislim da ga vrijedi proučiti i onda treba imati nekakav zajednički vokabular. Dakle, prvi val provedbe sada dolazimo do nekih, nekih zajedničkih zaključaka. Čak i, e, tu se čak spominje i ambicija, ako je moguće u ovoj fazi, da cilj bude 1,5 stupan Celzijus, a u najmanju ruku 2 stupna Celzijusa. I svi postojeći dogovori, sporazumi politike međunarodne zajednice, e, krenuši od programa 21, spominju se kao dobra osnova za održive milenijske ciljeve. Dakle, to se ne napušta, nego se E, milenijski ciljevi nadovezuju na to, zapravo idu korak dalje. Ako ti e, ciljevi, odnosno podciljevi koji su navedeni vezano uz e, korištenje prirode kao prirodnog spremišta za, za emisije, onda će se postići dakle, ti podciljevi kao što je primjerice zakiseljenje oceana. E, dakle, sprečavanje e, zakiseljenja oceana je dovoljan razlog da se više ne ispušta CO2 u zrak. Ako moramo e, dakle ograničiti emisije stakleničkih plinova ako želimo zaustaviti taj proces, to je jedini način. Sustav je kompleksan, ako se stvari ne riješe na jednom dijelu, onda će se pojaviti na drugom dijelu. Dakle, kroz te pociljive bi se mogla postići granica od 2 stupnja Celzijusa. I, e, dakle, još nekoliko koraka unazad. E, molim vas na ovaj još jedan slajd. Evo, može tu. Već je zapravo nevjerojatno za brojne e, mislite da sam ja tu, e, dakle ovaj krug prirode prikazao kao zatvoren, budući da manji sustavi mogu rasti samo na, na, na štetu e, e, prirode. Dakle, to je sustav u kojem jedni gube, drugi dobivaju. Dakle, čovečanstvo može prosperirati na račun prirodnih resursa. I gospodarski rast je zapravo podsustav ljudske aktivnosti. To nije čitava ljudska aktivnost. Čovečanstvo nije podsustav ekonomije. Ekonomija je podsustav čovečanstva. E, postoje još i mnoge druge stvari, ali ono što je bitno je da se moramo suočiti s činjenicama, dakle da je to sustav u kojemu ako jedni dobivaju drugi gube i da su e, granice tog sustava izvana zatvorene. Hvala i zahvaljujem e, govornicima na, na vrijednim e, doprinosima i hvala što ste se držali vremena. Samo ukratko da zaključimo ovaj dio sastanka. Ono što mi je bilo zanimljivo čuti, a djelomično me nadahnuo govor gospodina Bertolinija o tome kako gospodarski rast i zdravstvo nisu tako jasno e, dakle da nije to problem samo u siromašnim zemljama u odnosu na bogate. Janoš, e, vaše, vaše izlaganje je bilo također vrlo inspirativno. Dakle, možda kad bismo nekako ta dva diskursa održivosti i razvoja spojili, mislim da onda to može dovesti do jedne, jednog novog načina razmišljanja. E, prethodno kada se govorilo o razvoju, uglavnom se govorilo o nečemu što mi imamo u bogatim zemljama, a imamo moralnu obvezu da damo nešto i zemljama u razvoju iz onoga što već imamo. No kada se u ovo uključi održivost, onda treba ustanoviti i treba reći da je situacija bitno drugačija jer e, postoji mnogo stvari koje zemlje u razvoju već imaju, a mi nemamo u našim bogatim zemljama u razvijenom svijetu, a ciljevi održivog razvoja nisu nešto što je samo za zemlje u razvoju. Mi u našim bogatim zemljama također mnogo toga trebamo odraditi u području gubitka biološke raznolikosti, sprečavanja acidifikacije oceana i tako dalje. Dakle, to može biti e, zapravo dovesti do promjene načem načinu raspravljanja o ovim temama, no pitanje je kako će se to e, provesti u djelo, to smo već čuli, pa bih tu zapravo htio sada dati riječ e, našem, odnosno preći ćemo na treći panel kojem će predsjedati Eli Schlein, a to se tiče provedbe e, za razvoj. Good afternoon, everyone. And... Dobar dan svima. I takako želim vam svima po, poželiti dobrodošlicu u svoje ime. Ja sam Eli iz kluba socijalista, članica odbora Envi. Izuzetno mi je drago što mogu moderirati ovim trećim panelom koji se tiče rasprave o provedbi održivih razvojnih ciljeva. Prethodni govornici već su naglasili važnost primjene Mnogo vremena i truda se ulaže u postizanje strategije za održivi razvoj u rujnu. U tijeku su pregovori o ciljevima, a vrijeme je i za porazmisliti o tome kako učinkovito primijeniti ove ciljeve, počevši od srpnja, dakle na konferenciji u Addis Abebi, naša naša agenda je ambiciozna, izazove su veliki, velika je važnost i novca. Želimo tu uključiti i javne i privatne investitore, pokrenuti dodatne financijska sredstva kako bismo postigli ove ciljeve. To će sve biti od izuzetne važnosti, počevši od bolje mobilizacije um, resursa, kao što je kolegica Mohamed danas već istaknula. Međutim, novac sam po sebi nije dovoljan u promociji i ispunjavanju ovih ciljeva. Novac ne može riješiti da kako sve probleme, također su važne politike, kao što je Klaus Rudishauser istaknuo u prvom panelu. One su od izuzetne važnosti za učinkovito trošenje novca kako bi se on kanalizirao i trošio, usmjeravao tamo gdje je najpotrebni i moramo se osigurati da se on učinkovito troši. Iz onoga što smo danas e, čuli, ističem jedan važan aspekt koji je spomenut Amina Mohamed je govorila o potrebi pouzdanih i e, kredibilnih e, statističkih podataka, podataka i uspostavljanju nadzornih mehanizama kako bi se kvantificirali naš, kvantificirali naš napredak i vidjeli gdje moramo dodatno ulagati. To je ključne važnosti kako bismo se borili protiv nejednakosti bilo između zemalja tako i unutar zemalja. Mislim da je to ključno pitanje s kojim se suočavamo i ono je jako važno zato što je on sam po sebi e, održivi cilj, to broj 10. Važno o tome raspravljati zato što koliko nemamo odgovarajuće pokazatelje, najosjetljiviji dijelovi društva će e, postati nevidljivi i dakako time isključeni. I zato kako ne bismo nikog e, isključili, moramo se fokusirati na pouzdane statističke podatke te na sudjelovanje civilnog društva što je također već spomenuto pa da krenemo sa svojim e, panelom. Dakle, želim poželjiti dobrodošlicu gospodinu Maxwellu. On pripada Institutu Overseas Development i on je predsjednik e, tog tijela. To je jedan trust e, mozgova. Tu je i gospodin Gomeš koji je glavni e, zemalja ACP-a. On je e, već 35 godina uključen e, u rad ove organizacije, dakle koja okuplja zemlje Afrike, Kariba i Pacifika. Bio je izvršni direktor Karibskog centra za administraciju, te član Karikoma i trenutno je član e, uprave koja se bavi nadzorom provedbenih politika i hvala vam što ste prihvatili naš poziv i Gospodine Maxwell, vi ste prvi na redu, imate deset e, minuta. Hvala vam. Ja sam razmišljao o implikacijama ove rasprave za vas koji ste zastupnici u parlamentu, za vas koji radite u parlamentu i za vas e, koji djelujete izvan ovog doma. Imamo tu nekoliko aspekata koje trebamo uzeti u obzir i kojima ću se pozabaviti. Prvi od njih je da je ovo zasigurno prilika za slavlje. Izvrsno je što odbori DV i Envi rade zajedno na ovoj temi, ali fantastično je to što sad imamo okvir, dakle jedan popis, kao što je rekla Amina, s kojim vidimo dvije važne stvari. Povezuju se razvoj i okoliš, te se povezuju sjever i jug. Međutim, da ste vi na čelu vlade i da vas se traži da potpišete ovaj dokument i da vam se kaže da ćete otići u zatvor ukoliko ne postignete ove ciljeve do 2030. I ako više niste na vlasti, oni bi vas našli u staračkom domu i zatvorili vas ukoliko ovi ciljevi nisu postignuti, vi to tako ne biste potpisali. Zato su oni nevjerojatno ambiciozni i nevjerojatno široki i sadržavaju jedan čitav niz vjerojatno nedostižnih ciljeva. Imao ćemo čista mora do 2030. Hoćemo li zbilja sve ukloniti, a to je samo za 15 godina. Mislim da moramo slaviti, ali moramo biti nešto realističniji onome što možemo postići, a ovi ciljevi su popis želja. Kao što je prije reklamina svaka regija, svaka, na, svaka država morat će ih internalizirati. To je jako važno. Ali ono što vi morate znati je da trenutka kada se ovo potpiše, da će policija održivih razvojnih ciljeva kustiti na vaša vrata. I zbog razloga koje se ti navela, Eli, oni će reći, e, pasite, niste, <laughs> niste počistili more, već je 2019. I zato moramo biti vrlo oprezni kako predstavljamo ovu poruku javnosti. Ova popis je izuzetan i sveobuhvatan, moramo biti ambiciozni, ali ne moramo ga možda shvatiti zbilja doslovno. Mislim da je ovo zbilja kontroverzno što sam istaknuo. A ono što je još kontroverznije jest, znate li što je važno 2015. Pa to nije Adis Beba nije New York, ono što je važno je Pariz. Zato što koliko ne postignemo dobro klimatski dogovor, u Parizu, onda neće biti smisla u raspravi o održivim razvojnim ciljevima, zato što će on jednostavno nestati. I što je dobar sporazum o klimi u Parizu? Kako bi on trebao izgledati? Neki od vas su sigurno pročitali autostopero vodič kroz galaksiju. E, možete mi reći o čemu se radi u toj e, knjizi? jako poznata knjiga, dakle, da je odgovor na život i sveme 42, to stoji u toj knjizi. proračun koji imamo za emisije CO2 do 2030, to su 42 gigatona. Nemojte pitati što su ti gigatoni, a to je veličina Crnog mora, ukoliko to pomaže, ali evo, to su 42 gigatona, dakle, do 2030. Koliko uzmete u obzir sva, sve ove želje, Mnoge koje su se do sad navodile, one do sad nisu ispunjene. A za sad pred, predviđanja kažu da ćemo 2030 imati 57 gigatona CO2. Dakle, mi moramo ispuniti ovaj cilj od 40 dva i ukoliko to ne uspijemo nećemo imati uopće više SDG odnosno održive razvojne ciljeve zato se moramo fokusirati na političko djelovanje, na kampanje ne samo vezano za održive razvojne ciljeve oni njih imamo na papiru, već je važno postići nešto doista konkretno u Parizu, dakle tijekom studenog i prosinca. Dolazim tu do još jednog dijela koji sam htio istaknuti. Zato je važno da političari i oni koji podržavaju razmišljaju o povezanosti ovih e, događaja i kako postići sporazum, da kako jasno vladi sa Bebe i u New ali posebno u Parizu krajem godine. Kao pregovarači to koje su promjene kojima možemo utjecati na stvari. Jasno je da je najveća poluga za osiguravanje ovog sporazuma nisu ove e, pozivanja na seksualne, reproduktivno zdravlje, ljudske prava, što ono što će zbilja promijeniti stvari je gotovina. I u tom smislu najvažnije izlaganje je bilo upravo Charlesa Gorensa koji je dobro istaknuo u čemu je stvar, Europska unija je obećala na pismeno krvlju da će dostići 0,7% za bogate zemlje do 2000, do, u zadanim rokovima. I to je 55 milijardi eura godišnje, dakle ispod smo obećanja koje smo dali zemljama u razvoju. Da sam ja na njihovom mjestu, ja bi zamrznuo sve pregovore dok se to pitanje ne riješi ali da sam ja razvijena zemlja, onda se ne bi previše ne bi, prevelika običanja ne bih e, isticao u Addis bi već bih istaknuo u New Yorku ili u Parizu kada govorimo naročito o klimatskim politikama i velikim zemljama. Četvrta točka o kojoj želim govoriti jest jedna od odlika pregovora o klimi je da zemlje trebaju izraditi nacionalne programe doprinosa, to je popis obaveza e, koje, kojima bi se došlo dakle, do tog cilja od 42 gigatona do 2030. Samo ko to proizvodi i to radi Europska unija koji ima dosta ambiciozne ciljeve od danas pa do 2030. Zašto nemamo sličan popis, sličan mehanizam za održive razvojne ciljeve, umjesto da imamo ovaj jako ambiciozan okvir koji će biti jako teško provesti, možda moguće u nekim zemljama, na nekim mjestima, ali imajmo dakle nacionalne doprinose vezane uz održive razvojne ciljeve. To znači, podrazumijeva i nacionalne studije gdje ćemo vidjeti što se mora poduzeti. Dakle, tamo gdje se spominje rast od 0,7% godišnje, je li moguće postići taj e, rast e, kao što je zamišljeno. Treba nam praktične studije. Ja bih to htio doista vidjeti da se primjenjuje na svaku zemlju Evropske unije pa i na Europsku uniju u cjelini. Ta agenda mora živjeti za nas koji smo u netaknutim pozicijama u svojim zemljama sa svojim politikama u vezi. Moramo dakle slaviti, ali i spoznati ograničenost slavlja moramo doći do sporazuma o klimi, govorimo o velikoj prijetnji životu na zemlji kakav poznajemo. Moramo biti praktični što je moguće više, što je sljedeće što možemo učiniti kao evropljani. Mislim da imamo tri ili četiri pouke koje možemo iz ovoga izvući. To je ovaj dio koji se tiče novca, ali više od novca moramo govoriti o drugim načinima provedbe koji su na dnevnom redu Adisa Bebi, to je tehnologija. Profesor David King, jedan glavnih znanstvenika, sada klimatski savjetnik u Ujedinjenom kraljevstvu, priprema projekt Apollo, dakle jednak eh, tom američkom programu, ali vezan uz obnovljive izvore energije. Možemo li mi nešto učiniti kao Europa putem djelovanja ova dva odbora, a da nije novac? Izuzetno je da svaka nevladina organizacija u e, Briselu sada ne prosjeduje i ne traži da se zemlje zalažu za isplatu, dakle pomoći, službene pomoći za razvoj. Dakle, razmislite o vremenskim rokovima, o tome što želite postići i moramo se dakako zalagati za ispunjenje ciljeva. Drugi moj zaključak vezan za Europu a to je više puta spomenuto, to je agenda koja je i domaća i međunarodna, nacionalna za nas, ali vrijedi i na razini Europske unije. Gdje je akcijski plan? Zanimljivo je da je povjerenik govorio o troškovima, troškovima vezanim uz fosilna goriva, poticaja, nitko to nije spominjao na razini Europe. Dakle, mi koji radimo sa službenom pomoći za razvoj, to ne uključuje samo europske zemlje, već i zemlje izvan Europske unije. Troši se 88 milijuna dolara godišnje na poticaj fosilnih goriva. To se možda ne bi trebalo raditi. I brojni su danas spomenuli da je potreban jak akcijski plan o tome što ćemo učiniti na unutarnjoj razini vezan uz održive razvojne ciljeve. I treće, govorili smo mnogo o Europi 2020. o strategiji Znam da je u tijeku e, revizija toga, ali ono što nam je potrebno jeste Europa 2030. Zato što govorimo o okvirima, o, razvijenim okvirima nakon 2015. Pa imajmo onda strategiju Europa 2030. I ova dva odbora su jako dobre pozicije da predvode da je E, proces i da nam kažu koje korake moramo poduzeti, dakle kako na unutarnjoj tako i na vanjskoj, te što poduzeti e, da bi se postigla primjena, govoreća primjena. I konačno jedna od e, polka koju smo izvukli u Jedinjenom kraljevstvu, a ja sam savjetnik tamošnjem odboru koji je radio na odrađivanju okvira za razvojni cilj Ujedinjenog kraljevstva, Sada govorimo o javnim, međunarodnim javnim dobrima, dakle nadilaze se nacionalne granice, e, sektori i nema smisla imati odbor koji se, koji se koncentrira samo na razvojnu pomoć, ne bavi se razvojnim fondom, to je nešto čime se bavi vijeće ministara, dakle ne bavi se ovim horizontalnim pitanjima kao što su trgovina, porezi, sigurnost e, migracije, da kako klima. U Ujedinjenom kraljevstvu imamo raspravu o tome kako parlament može raditi na novi način, a ne samo putem javnih rasprava i saslušanja, već e, i putem e, drugih instrumenata. To bi bilo korisno možda ovdje i vama. Konačno, jedna od odlika ove rasprave jest da govorimo o usporednim podacima, govorimo što smo postigli od kad smo uveli milenijske razvojne ciljeve koji su izmjene u zdravstvenim sustavima, ali ono što ne činimo jest gledati način na koji se svijet dramatično mijenja kao posljedica razvoja istoka, velike urbanizacije, tehnološke revolucije i svega onoga što to donosi. Svijet 2030. bit će drugačije mjesto nego što je to danas. Koliko govorimo o održivim, održivim razvojnim ciljevima, dolazi do, moramo reći da dolazi do brzih promjena u svjetskim gospodarstvima. Ja sam nedavno posjetio Kinu, to je bilo najstrašnije iskustvo u mom životu vidjeti koliko brzo se ta zemlja razvila, koliku ulogu će ona igrati, koliku već igra u svjetskoj ekonomiji. Stalno govorimo o Kini i Africi, ali koliko znamo o Kini u Kini. Činjenica je nedovoljno. Moramo moći upravljati dinamičnim promjenama, a ne uspoređivati statističke podatke. Thank you, thank you Hvala vam. Sigurno sam da ćemo čuti neke komentare na vaše izlaganje. Kasnimo nekoliko minuta i zato dajem riječ veleposlaniku Gomešu na desetak minuta. Hvala vam kolegice. Ali u slavlje možemo putiti određene kritike. Možda bi trebali razmišljati perspektive 700 ili 800 milijuna, kako to mijenja ono što želimo postići državnim razvojnim ciljevima i govoreći te perspektive možemo govoriti o nejednakosti kao što ste vi spomenuli i kada je riječ o zemljama Afrike, Kariba i Pacifika naša briga je da univerzalni razvojni ciljevi se moraju pobrinuti da na da se na globalnoj razini e, moramo pozabaviti strukturom nejednakosti. I ta nejednakost e, dovodi do nedosljednosti na globalnoj razini, ona je zbilja iznimno velika, ujedinjeni narod, imamo odbor za razoružavanje, koji ima vrlo skroman proračun, a s druge strane rashodi za nuklearno naružavanje i na strojeve nadilaze ono što čim raspolaže ekosok Ujedinjenih naroda. Europa u cijelini ima pravo kada dovodi u pitanje ovu globalnu raspodjelu moći i ovu ovaj odnos snaga. Dakle, kako se usmjeravaju rashodi kada je riječ o masovnom uništenju, ne mislim samo na maso, na oružje, već i na uh, online ratovanje. Dakle, moramo se pozabaviti na jednakostima na globalnoj razini, to nas dovodi do još jedne jednog aspekta, a to je ono gdje smo kada je riječ ne samo o preuzetim obavezama, dakle 0,7%, već što je s onima koji ne ispunjavaju svoje obaveze, ne mislim samo na Europu, već i na druge zemlje koje su trebale ispuniti ovaj, ovu obavezu. Dakle, to bi trebalo učiniti u Adisa Bebi. A netko bi očekivao da ovaj cilj od 0,7% pomoći, da će, da će smanjiti birokratizaciju, regulatorne mehanizme koji predstavljaju prepreku i to je naročito vidljivo sada nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, uspostave Europske službe za vanjsko djelovanje, imamo imenovanje osoba u izaslanstva i misije koje djeluju u određenim regijama gdje se pruža razvojna pomoć, ne, to ne podrazumijeva uzimanje u obzir svih e, problema koji postoje na terenu, razlika u strukturi. Kada želite biti dosljedni, morate biti i praktični u izvršenju ciljeva. A to znači da diplomati, i službenici u tim izaslanstvima treba imati određenu osjetljivost ka ta problemima koji postoje u regijama u kojima rade. Dakle, često govorimo da nedostaje političke volje u ostvarivanju učinkovitih politika, međutim, politička volja sama po sebi odgovara na zahtjeve javnosti. Ukoliko civilno društvo ne čini dovoljno i je e, Simon rekao nisu na ulici, ne prosvjeduju. Mislim da mobilizacija ne samo političara, već i civilnog društva, sindikata i tako dalje. Kako bi oni razumjeli koji su potrebe razvoja, treba ići ruku pod ruku sa ovih 0,7% koji se moraju ispuniti. I to bi bila ta svijest koja nam je potrebna. Mislim da ovaj odbor Dakle, od Bordeve i ENVI trebaju to povezati sa slobodnom sa međunarodnom trgovinom. To je mm, od izuzetne važnosti kada je riječ o razumijevanju ovih ciljeva na globalnoj razini. Zato što trgovina može biti taj mehanizam koji može potaknuti recimo investicije. Želimo vidjeti ciljane investicije tamo gdje su sirovine i minerali takvi da mora postojati regulatorni mehanizam, zakonodavni mehanizam, gdje postoji učinak multiplikatora. Moramo vidjeti kamo ide industrija koja se bavi vađanjem ovih minerala i sirovina to ima veze i sa šumarstvom. I mm, oni moraju sudjelovati u raspravama u odboru nadležnim za pitanje okoliša. To mora polučiti učinak multiplikatora i pomoći u razvoju zemalja kako bi one postale održive, kako bi se ispunili milenijski razvojni ciljevi. Mislim da tu ima puno mjesta za dosljednije politike. Znamo primjerice da ono što se traži u sektoru poljoprivrede, kada je riječ o označavanju proizvoda, reći šećera, da nije povezano s onim što se događa u sektoru trgovine. Dakle, ne dajemo dovoljnu financijsku pomoć da bi se to povezalo, uvodimo dakle dodatne carine, ove mjere ne idu jedna s drugom ruku pod ruku. Moramo biti praktični, moramo omogućiti i lakši pristup tržištima. To je u dijelu dugih e, rasprava koje, kojima svjedočimo, ali vidimo da otvaranje tržišta samo po sebi ne pomaže. I to nas dovodi do jedne nove razine, a to je tehnologija, tehnološki transferi. Tu moramo iznova razmisliti koji su načini da se provede ovaj program, dakle koja je situacija sa dionicima, to su vlade, koje su vladine politike, I to nas ponovno dovodi do posebnosti na nacionalnih razina. One nam pomažu da shvatimo koji su nacionalni ciljevi i kako se oni mogu ispuniti na regionalnoj razini. I globalni razvoj tu mora pomoći, odnosno biti poluga koja će pomaknuti stvari s mjesta. nadam se da će moje, ovo moje izlaganje pomoći da dođemo i do nekog, neke nove razine u ovoj raspravi. Thank Hvala lijepa, gospodine veleposlaniče Gomez. A sada otvaram raspravu. Marija. Hvala lijepa. Gospodine veleposlaniče Gomez, pričekat ću malo dok stavite slušalice. Gospodine veleposlaniče Gomez. iz vašeg izlaganja sam čula i malo kritike upućene Europskoj uniji da se stvari ne trebaju samo zapisivati nego i u praksi provesti u djelo. To je nešto što ja uvijek iznova promatram da se dogovore veliki ciljevi, ali kad je riječ o praksi onda se zapisani ciljevi e, ne zapravo uvijek ne provode u djelo. Zato bi mi bilo drago kad biste nam dali malo više informacija kako bismo mi kao zastupnici u parlamentu mogli argumentirati, bolje argumentirati. E, iz vašeg izlakanja, gospodine Maxwell, vi ste govorili o tome da ne bismo trebali imati e, obzor 2020. nego 2030 pitanje da li onda naše strategije unutar Europske unije e, trebamo prilagoditi ovim e, održivim globalnim ciljevima. Mi smo to razvili neovisno jedno o drugome, ali u kojoj mjeri je komisija, na primjer, spremna u ovom slučaju zapravo europske institucije e, prilagoditi jedne ciljeve drugima inače će te dvije stvari teći paralelno jedno s drugim e, na taj način uvijek imamo e, već i do sada mnoge takve politike koje su paralelne s drugim ali međusobno nepovezane. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala lijepa. Želim zahvaliti našim gostima na njihovim izlaganjima. Imam nekoliko pitanja za gospodina Maxwella. Ja vam čestitam na vrlo zanimljivoj prezentaciji. Podvukli ste da je ova godina vrlo važna kad je riječ o odlukama koje trebaju biti donešene i da postizanje obaveza koje će dovesti do rezultata da će e, to ovisiti o financiranju, a postizanje održivih e, razvojnih ciljeva će također ovisiti o financijama. E, naravno, Europski parlament mora budno pratiti taj rad. Ja sam izvjestitelj E, za jedno izvješće na tu temu. E, pitanja koja imam su sljedeća. Čini se da ste rekli da je konferencija u Addis Abebi da će vjerojatno biti određena pregovorima u Yorku i obrnuto. Da li, e, dakle, da li bi naš, naš stav trebao biti pesimističan ili bismo trebali biti entuzijazisti što se tiče očekivanja od konferencije u Adesa Bebi i koje konkretne obveze mislite da možemo očekivati što se tiče financiranja razvoja Nadalje, kad govorimo o financiranju razvoja i financiranju borbe protiv klimatskih promjena, postoji jedno načelo koje se uvijek naglašava, a to je načelo dodanosti. E, to se naglašava, ali o tome se i raspravlja. Spominju se neke umjetne komponente u tom, eh, u tom razlikovanju financiranja razvoja i financiranja borbe protiv klimatskih promjena. I sad sam htio pitati ima li uopće smisla eh, eh, pridržavati se tog načela dodanosti i imati ciljeve borbe kao što su borba protiv siromaštva koji ne bi trebali biti podređeni, odnosno žrtvovani zbog ciljeva kao što su borba protiv klimatskih promjena. Hvala lijepo, gospodin Štir ima riječ. Hvala lijepa, zahvaljujem i dvojici panelista na vrlo zanimljivim uvidima i izlaganjima. Gospodine Maxwell, vi ste završili svoje izlaganje citirajući odnosno spomenjući svoj put u Kinu i e, važnu ulogu koju Kina danas igra e, mi naravno e, smo svjesni vrlo velikog gospodarskog rasta u Kini, međutim on se sada smanjuje. E, i kineska vlada ponovo promišlja e, eventualno i neke institucionalne promjene i to me dovodi do zapravo pitanja koje želim e, postaviti. Nešto o čemu panelisti danas nisu govorili je na primjer kvaliteta institucija. Kako vi razmišljate o tome? Možda se E, stavlja preveliki naglasak na naravno razredni ciljevi jesu važni, ali učinkovite institucije e, su naravno od kritične važnosti u na primjer u borbi protiv korupcije, e, što zemlje u razvoju košta deset puta više E, nego što je ukupna e, službena pomoć za razvoj koju dobivaju od, e, na globalnoj razini. Dakle, po mom mišljenju bi se i o tome trebalo razgovarati na konferencijama u Addis Abebi i New Yorku i naravno u Parizu. Dakle, želio bih pitati, zamoliti obojcu panelista da komentiraju o ovome. Hvala lijepa. Tko želi prvi riječ? A, izvolite, još imamo jedno pitanje. Hvala lijepa. Čuli smo danas na kraju saslušanja dva vrlo važna govornika. Imam pitanje za gospodina Komesa. E, zanimalo bi me da dobijem više informacija od vas jer rekli ste da e, novac mora stići tamo kamo treba stići i to u kompletnom iznosu osobito e, kad je riječ o na primjer e, označavanju što to znači za poljoprivrednike na terenu e, mi o tome možemo razgovarati satima, ali mislim da je to što ste vi spomenuli vrlo važno. E, kao drugo pitanje za gospodina Maksela, mislim da je vaše izlaganje bilo e, krajnje zanimljivo. Vi ste vrlo jasno rekli da se mi u Europi moramo složiti oko toga da moramo provesti u djelo ono oko čega smo, ono što smo dogovorili, ali ponekad jedna zemlja to provodi u djelo, a druga ne. E, to je tako ne samo u Europi nego i u drugim dijelovima svijeta, a to znači da imamo e, poremećaj u tržišnom nacinju unutar Europe. E, u Nizozemskoj se nekim poljoprivredima oduzima zemlja oni se moraju pridržavati nekih e, propisa, na primjer ograničenjem je upotreba nitrata. Dakle, moramo se složiti oko svega toga kad se e, radi o našim politikama e, borbe protiv klimatskih promjena još jedno vrlo važno pitanje koje je pokrenuo gospodin Gomez. Na odboru 9 smo se dosta bavili u posljednje vrijeme pitanjem izbjegavanja poreza i utaje poreza u zemljama u razvoju. Spomenuli ste ogromno e, pitanje ilegalnih financijskih tokova e, ti financijski tokova e, iznosi novca koji izlaze iz zemalja u razvoju su deset puta veći nego što je sva pomoć koju te zemlje dobivaju. Ako se zapravo ne počnemo učinkovito boriti protiv tih fenomena riskiramo da e, jednom rukom uzimamo onom što drugom dajemo i zato bih vas zamolila da budete malo konkretniji i da nam nešto dublje kažete o tome. Hvala lijepa. E, hvala lijepa, ja bih počeo e, sa pitanjem e, molbom da bude malo konkretniji. Dakle, orijentacija osoblja koja odlazi u zemlje u razvoju je vrlo važna jer oni tamo igraju vrlo važnu ulogu, a ona zahtjeva da E, oni budu odgovorni za e, svoj rad. Parlament e, usvaja dokumente, ali bitno je da se odlazi na putovanja i provjerava što se događa kako se dokumenti realiziraju da predstavnici na primjer odbora za međunarodnu trgovinu e, kako se realizira ta pomoć uvijek se žalimo da je nedovoljni da o nedovoljnom kapacitetu absorbi, apsorpcije e, pitanje je koliko to ima veze sa e, tromošću sa nedostatkom E, osjećaja hitnosti. Ja znam u mojoj zemlji, u Gojani, e, nacionalna strategija razvoja koja je formulirana, ja zapravo nisam siguran da e, je ona uopće dovoljno poznata i i da je rad svih zemlja koje daju pomoć da tu postoji jedna koordinacija naši predstavnici se sastaju sa predstavnicima zemalja e, e, donatora pomoći, međutim e, to nije dovoljno. Što se tiče ilegalnih financijskih tokova, postoje dvije strane tog pitanja. Kamo ti tokovi odlaze? E, izbjegavanje i utaja poreza. Naravno da moramo e, pogledati e, sustave upravljanja, ali taj novac odlazi u Europu. Kad bi postojala blokada, kada ti novci ne bi mogli doći do Europe, onda bi se taj fenomen mogao suzbiti. Ako pogledamo E, e, novac koji migranti šalju u svoje zemlje to su vrlo velika sredstva ta sredstva bi mogla imati puno veći učinak u zemljama gdje kamo ih se šalje kada bi se e, kada bi institucije preko kojih se ta taj novac šalje smanjila svoje naknade na primjer mislim da bi to pomoglo mnogim zemljama u razvoju hvala lijepa gospodine Maksal izvolite e, to Pustite da povežem neke od stvari koje ste rekli. E, sviđa mi se ovo što ste rekli o nizozemskim e, poljoprivrednicima e, zamislite da, da uvedemo policiju za održive e, razvojne ciljeve prije nego što su milenijski ciljevi usvojeni ja sam rekao kada bih bio ministar pošte e, bio, uveo bih rok za isporuku pisama jer bi to imalo bitni utjecaj Dakle, e, strogi nadzor e, napretka na tom, e, u tom poslu je ogroman, od ogromne važnosti. Što se tiče Kine, ono što je bilo zanimljivo, iako se sada govori o novom normalnom gospodarskom rastu, taj novi gospodarski rast je 7%, to bi u Europi bilo čudo kad bismo to mogli postići. Njihovo gospodarstvo se podvostruči svakih 10 godina. Ono što sam htio reći o Kini je da je uloga Kine u svjetskom gospodarstvu, Thomas Freeman je napisao dobru knjigu e, koja se zove Zemlja je ravna, kada sam bio dijete, otac mi je govorio e, pojedi svoju večeru jer e, u Kini neko dijete gladuje, a sada se može djetetu reći završi svoju zadaću jer u Kini postoji dijete koje želi tvoj posao. E, mislim da bismo svi trebali e, voditi više računa o rastu Kine, a to me dovodi do pitanja e, ciljeva, evropskih ciljeva za 2030. Globalizacija ne bi trebala biti napredak jednog na štetu drugoga. Ono što je Europi potrebno je dugoročna strategija za razvojne ciljeve u svoj njihovoj kompleksnosti, tako da e, ja mislim da bismo trebali imati strategiju za 2030. a e, koji bi bili e, u direktnoj vezi sa e, održivim razvojnim ciljevima. Možemo se pitati je li uopće moguće to postići što su cijene koje ćemo platiti za to, da li je to razvoj prije distribucije ili distribucija prije rasta, da li se radi e, o tome da počnemo sa obrazovanjem pa onda pređemo na zdravstvo ili obrnuto. Dakle, sva su to pitanja E, koje su veliki izazovi koji su pred nama. I konačno što se tiče financiranja i pitanja dodanosti. Sjećam se dana kada smo govorili da je financiranje e, e, borba protiv klimatskih potreba bi trebalo biti novo i da bismo trebali tu postići dodanost. To danas zvuči kao san. Kad bismo to, to se jednostavno neće dogoditi jer e, borba protiv e, klimatskih promjena će se financirati iz službene pomoći za razvoj. Mi u Adesa Bebi moramo dogovoriti financiranje, će ono biti od ključne važnosti, o tome se može reći nekoliko stvari. E, jedna stvar je da to financiranje mora biti ciljano, samo pogledajte način kako Europa troži svoju službenu pomoć za razvoj ja sam za pružanje pomoći Turskoj, ali činjenica je ako pogledate Europsku službenu pomoć za razvoj, najveći primatelj i to veći od sljedećih devet je Turska. A zašto? Zato što mi podupiremo Tursku, e, na primjer u gradnji brze željeznice i tako dalje, e, e, Turska je na popisu zemalja koje primaju pomoć na popisu OECD-a. Kada bismo mi usmjerili tu pomoć na način e, kako prema najsiromašnijim zemljama mislim da bismo time e, mnogo postigli naravno to treba biti nadopljunjeno svim radom protiv izbjegavanja poreza e, i tako dalje i na kraju, što bismo trebali učiniti u Addis Abebi? Ja bih volio kada bi Europa regla, mi ćemo postići ovo što smo obećali 0,7 odnosno 0,3 i to 2016. Naći ćemo 55 milijardi e, kako bi zemlje postigle ciljeve koje trebaju postići, ali taj novac nećemo dati osim ako zemlje u razvoju, velike zemlje u razvoju preuzmu obaveze što se tiče e, borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, e, na, na neki način uvjetovati jedno drugim, to je ono o čemu danas treba razgovarati, dakle postići ravnotežu između tih ciljeva, a to je veliki izazov za pregovarača, ali kad bih ja bio pregovarač, ja ne bih stavio sve svoje karte na stol u Odisa ja bi nekoliko asova čuvao e, e, i izbacio na stol samo pod nekim uvjetima a oni se tiču onoga što će, o čemu će se razgovarati u Parizu. Hvala lijepa. Hvala, zahvaljujem obojici govornika na zanimljivim razmišljanjima koje smo danas čuli. Ja neću sada iznijeti zaključke, to bi mi je bila čast i zadovoljstvo, ali ću dati riječ kolegi Pavo, gdje je tu je, koji će vam e, iznijeti zaključke. Hvala svima što ste se odazvali pozivu. Zahvaljujem kolegama na zanimljivim pitanjima i sada dajem riječ Pavo, izvolite. Ja bih htio reći da ću možda morati otići, bit ću nepristojan jer moram stići na posljednji vlak. U redu, ja neću dugo. Predsjedateljice, da, nam je nemoguća misija, trebao bi iznijeti zaključke temelj onoga što, je danas, što smo danas čuli, današnje rasprave, što da kako nije moguće. Svi ste čuli izlaganja i raspravu i vjerojatno ste izvukli vlastite zaključke na temelju toga, da kako svi mi možemo staviti naglasak na druge stvari kod zaključaka. Ja ću samo iznijeti tri, e, svoja tri osobna zapaženje nadam se da se poklapaju i sa vašim osobnim zaključcima. Prije svega, brojni su govornici stavili naglasak na činjenicu da ciljevi za razvoj moraju biti univerzalni i da moraju biti u jednoj cjelini, što je da kako od ključne važnosti. E, sjećam se konferencije iz Rije 1992. godine kada sam bio voditelj finske delegacije u svojstvu ministra vanjskih poslova i tada smo po prvi puta imali mogućnost da sve stavimo zajedno, zaštitu okoliša i razvoje. Dakle, sve aspekte razvoja, sve aspekte zaštite okoliša. Cilj nam je bio da se dođe do provedbe održivih ciljeva za razvoj u svim zemljama, zemljama u razvoju, razvijenim zemljama i to u sva tri stupa održivosti. Dakle, to se odnosi na sva tri stupa načela održivosti. Što se dogodilo nakon toga? Došlo je do podjele između zaštite okoliša i razvoja. Dakle, došlo je do toga da se sektor zaštite okoliša raspodijelio na nekoliko različitih politika kao što su kemikalije, zatim e, šume i tako dalje, klimatske promjene, a na strani razvoja imali smo sličnu, sličnu situaciju da se to podijelilo nekoliko podskupina. I sada bismo trebali moći objediniti zaštitu okoliša i razvoj i sagledati sve u cjelini na jedan sveobuhvatan način. To bi bio moj prvi zaključak i u potpunosti se slažem s onim govornicima koji su naglasili upravo taj dio problematike. Zatim, Davor je pitao, e, postavio pitanje vezano stupove, kada je riječ e, o održivim ciljevima za razvoj. Nas je brinulo što imamo 17 ciljeva i gotovo 200 ciljeva. A ako imate tako velik broj prioriteta, to znači da zapravo nemate niti jedan prioritet. Prema tome potrebno ciljeve grupirati E, pod nazivom Borba protiv siromaštva i nejednakosti i tri održivosti i globalno partnerstvo. U ovom izvješću glavni tajnik je upotrijebio e, tu ideju stupova, što je vrlo zapravo slično našoj zamisli i kod e, dovršavanja održivih razvojnih ciljeva i kod provedbe trebalo bi ih biti moguće grupirati na neki način kako bi naše politike bile djelotvorne. Moj treći zaključak odnosi se na provedbu. Da kako? Sve strane moraju provoditi ciljeve e, vlade, država članica Europske unije, regionalna tijela, privatni sektor, nevladine udruge, svi imamo dužnost da provodimo ciljeve u djelo, dakle svi mi pojedinačno. No ono što bih ja htio naglasiti je uloga sustava Ujedinjenih naroda u postupku praćenja provedbe. Ja radim na jednom izvješću na vlastitu inicijativu Odbora za vanjske poslove o ulozi Europske unije unutar e, sustava UN-a, e, kako bolje postići naše ciljeve, vanjsko-političke ciljeve UN-u i upravo ovaj odbor će dati svoje mišljenje, vjerujem da će i Envi također izraditi mišljenje. U svakom slučaju nekoliko je odbora uključeno u rad. Iznimno je bitno da sustav Ujedinjenih naroda bude djelotvorniji kako bi mogao pomoći u provedbi održivih razvojnih ciljeva. Ja imam neke prilično radikalne ideje eh, koje ćete moći pročitati kasnije u mom nacrtu izvješća. Zahvaljujem još jedanput na izvrsnoj, izvrsnoj raspravi, na sjajnim izlaganjima i na kvalitetnoj raspravi. Hvala.